Otvjeramy. Dobro, dame i gospodo. Idemo dalje. Sada ćemo započeti sa popodnevnim dijelom sastanka odbora za poljoprivredu. Ispričavam se na kašnjenju. Ali čekali smo gospodina Agnjua. Dobro. Dame i gospodo, E, zadovoljstvo mi je poželjeti dobrodošlicu na današnjem sastanku gospodinu ministru Tarmu Tamu koji je e, predsjednik u ovom trenutku znači, vijeća e, za pitanja poljoprivrede. Predsjeda vijeće ministara za pitanja poljoprivrede. Kao što znate, riječ je o jednom od naših e, uobičajenih postupaka, a to je da ugostimo prilikom e, preuzimanja predsjedavanja predstavnika za poljoprivredu trenutnog predsjedanja. I zato mi je zadovoljstvo što danas možemo održati ovu raspravu s vama. Sjećamo se prethodnih sastanaka koje smo održali i također sam se prisjećam e, susreta s vama na poljoprivrednom forumu Mare Baltikum i drago mi je što sam tada također mogao razgovarati s vama. Imali smo zanimljivu raspravu o evropskoj poljoprivredi i o problemima u poljoprivredi. Također, ako se, ćete se sjetiti, na tom e, poljoprivrednom forumu e, bila je prisutna i delegacija odbora Agri. <clears throat> Danas smo imali i sastanak koordinatora prije ručka i Mogu vam reći da je e, bilo zanimljivo i tada razgovarati s vama i sada bismo to željeli nastaviti, odnosno da čujemo vaše e, inpute i vaše informacije o budućoj politici estonskog predsjedavanja. Nakon toga ćemo dati riječ koordinatorima i e, ostalim zastupnicima koji vam žele postaviti pitanja. Imate riječ, gospodine ministre, izvolite. I naravno, svi koji su došli u pratnji gospodina ministra. Želim i vama dobrodošlicu. Izvolite, imate riječ. Ajta. Sijekerski. Uvaženi gospodine Sijekerski, poštovani koordinatori klubova, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Velika mi je čast biti danas ovdje i pred vama govoriti o prioritetima prvog estonskog predsjedništva. Ja sam e, dugo vremena bio zastupnik u Estonskom parlamentu i drago mi je E, što mogu konstatirati da postoji sve veći utjecaj Europskog parlamenta koji se kod nas osjeća. To je jedan znak e, snage europske demokracije, budući da postoji mogućnost da europski građani koriste svoje pravo glasa izravno putem izbora. Estonija je mala zemlja, što se tiče veličine slična nizozemskoj, a broj stanovnika je nešto veći od 1 milijun. E, kao mala i otvorena zemlja, e, moramo reći da Naša sigurnost e, ovisi o sudjelovanju u većoj skupini zemalja s kojima dijelimo istu viziju. Vjerujemo da je proces europskih integracija e, čiji je vrhunac e, bio samo pristupanje Estonije Europskoj uniji prije 13 godina bio vrlo važan e, događaj koji je doveo do veće razine samopouzdanja. Iznimno je važno u cijelom ovom procesu uzimati u obzir mišljenja malih zemalja. Europska unija puno je toga dala Estoniji, a mi se nadamo da ćemo u sklopu svog predsjedavanja moći odraditi svoj dio i dati svoj doprinos. Prije nego što krenem s predstavljanjem našeg programa, zahvalio bih Malti na poslu koji su obavili tijekom svog predsjedavanja. E, to će nam omogućiti da lakše krenemo korak dalje. Glavni zadatak predsjedništva odnosi se na to da odgovarajuće upravljamo zakonodavnim procesima u Europskoj uniji i odrađujemo zadatke vijeća koje koordiniramo. Osim toga smo zaduženi za odnose između zemalja i institucija Europske unije. Nakon Lisabona imamo odredbe prema kojima Europski parlament ima vrlo važnu ulogu. Upravo zato mi je drago što danas mogu biti ovdje i govoriti pred vama, pred vašim odborom, odborom za poljoprivredu i ruralni razvoj. Vaša je uloga iznimno važna i smatram da je u tom kontekstu vrlo važna naša suradnja koja će nam omogućiti da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali za narednih šest mjeseci. Slogan našeg predsjedništva je jedinstvo uh, u ravnoteži. Mi vjerujemo u jedinstvo Europe i naš je ostvariti uravnotežena rješenja. Opći prioriteti estonskog predsjedništva su sljedeći otvorena i inovativna europska ekonomija u kojoj radimo na promicanju temeljnih sloboda i potičemo pojednostavljenje e, prekogranične trgovine. To je važan aspekt. Osim toga, važna je e, sigurna i zaštićena Europa unutar koje tražimo rješenja za migracijsku krizu i radimo na povećanju razine sigurnosti i zaštite naših građana, ali isto tako nastojimo kreirati otvorena partnerstva. Važna nam je i digitalna Europa. Naglasak će biti na slobodnom protoku podataka i elektroničkih usluga. E, Estonija je tu među vodećim e, zemljama u Europi. Važna nam je i održiva i uključiva Europa i zato ćemo nastojati osigurati ravnopravne mogućnosti i jednake okolnosti. Želio bih e, iznijeti pregled prioriteta estonskog predsjedništva u području poljoprivrede. Naglasak ću staviti na modernizaciju i pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike i e, takozvanu omnibus uredbu, dakle skupnu uredbu. E, također ću govoriti o međunarodnim trgovinskim pitanjima, e, stanju na tržištima za poljoprivredne proizvode, govorit ću o zaštiti poljoprivrednog tla, borbi protiv otpornosti na antibiotike i značaju dobrobiti životinja te značaju e, zdravlja životinja i biljaka. Na svijetu smo suočeni sa sve većim potrebama za hranom, međutim resursi su sve manji. E, to zajedno sa drugim čimbenicima e, proizvodi veliki pritisak na okoliš. Jedan od kamena temeljaca Europske unije je poljoprivredni sektor koji omogućuje održivu proizvodnju hrane. Moramo raditi na nastavku zajedničke poljoprivredne politike i poticati njezin razvoj. Rasprava o budućnosti ZPP-a u tijeku je i u sklopu parlamenta i u sklopu vijeća i to je e, tema koja će biti vrlo važna tijekom našeg predsjedavanja. E, komisija je početkom srpnja objavila dokumente o proračunu u kojem se nažalost ne stvaraju najbolji preduvjeti i najbolji okvir za poljoprivrednu politiku. E, četiri od pet scenarija predviđaju smanjenje proračunskih sredstava u ovom sektoru, a to će vjerojatno dovesti do veće razine pritiska i veće odgovornosti u poljoprivredi. To je nešto što predstavlja izazov e, u sklopu rasprava o budućnosti ZPP-a. Sada su pred nama rezultati javne rasprave o modernizaciji ZPP-a. To predstavlja važan doprinos u raspravi o budućnosti ZPP-a. Eh, jedan od važnijih zaključaka bio je da ZPP mora ostati zajednička politika, eh, međutim isto tako da je potrebno modernizirati i pojednostavniti zajedničku poljoprivrednu politiku. Istodobno, Moramo reći da postoje velike razlike između očekivanja društva i poljoprivrednih proizvođača u pogledu rezultata ove politike. Moramo pronaći pravu ravnotežu između političkih instrumenata i to je u ovom trenutku daleko važnije nego ikada prije u prošlosti. Estonija će e, nastaviti aktivnosti koje su vodila prethodna predsjedništva. E, vodit ćemo raspravu o budućnosti ZPP-a. Ovo je tema koja će biti tema na neformalnoj sjednici e, Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva koja će se održati u rujnu u Talinu. S obzirom e, na nestabilnost e, poljoprivrednog tržišta u zadnje vrijeme e, i potrebu da se bolje pripremimo za buduće krize, a i u svijetlu proračunskih ograničenja, željeli bismo istaknuti mjere smanjenja rizika koje su važne u budućem ZPP-u. Znam da ste na ovom odboru vodili detaljne rasprave na ovu temu. Gospodine Sekjerski, veselim se razgovorima koje ćemo voditi u Talinu. Što se tiče sadašnjeg ZPP-a, nama je iznimno važno pojednostavniti postojeći okvir. Naš prvi prioritet je krenuti e, brzo korak dalje uz pomoć skupne uredbe. Naš je cilj ostvariti međuinstitucijski sporazum najkasnije do listopada. Naglasak trebamo staviti na one aspekte koji će doprinijeti istinskom eh, pojednostavljenju ZPP-a. Uvažene zastupnice i zastupnici, smatram da je u ovom kontekstu vaša uloga iznimno važna i uvjeren sam eh, da će naša suradnja u narednim mjesecima biti uspješna. Tijekom našeg predsjedavanja Estonija želi doprinijeti Eh, održivosti i konkurentnosti europskog poljoprivrednog sektora. Eh, vidjeli smo u novije doba da dolazi do nestabilnosti na poljoprivrednom tržištu, posebno što se tiče eh, mlijeka, povrća, svinjskog mesa i nekih drugih sektora. I danas osjećamo utjecaj ruskog embarga u nekim branšama to je povezano sa produljenjem e, primjene posebnih mjera u sektoru voća i povrća koje je uvela komisija. Mi kao predsjedništvo spremni smo reagirati na promjene na tržištu i staviti ovu temu na dnevni red. Kao i Europski parlament e, i mi e, smatramo da je naš prioritet oformiti i ojačati položaj na poljoprivrednom sektoru kako bi taj sektor bio otporniji na cjenovne fluktuacije na tržištu i na promjene koje nastupaju. S nestrpljenjem iščekujemo nove zakonodavne prijedloge koje će podnijeti komisija od jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda Europske unije su jaka alkoholna pića. Proizvodnja alkoholnih pića e, pomaže u zapošljavanju i zato je iznimno važno da postoje jasna pravila i zakonodavni okvir u ovom sektoru. E, željeli bismo nastaviti pregovore što se tiče uredbe o jakim alkoholnim pićima i nadamo se da ćemo usvojiti zajednički pristup tijekom našeg predsjedavanja. E, što se tiče aktivnosti međunarodnih sektorskih organizacija, naš je cilj pripremiti stajališta Europske unije e, i pobrinuti se da se ta stajališta usvoje. Smatramo da je iznimno važno očuvati otvorenu trgovinsku politiku i e, zaključiti sporazume o slobodnoj trgovini kojima ćemo zaštititi interese Europske unije. E, to će omogućiti našim proizvođačima da lakše uđu na nova tržišta. Kao i Europski parlament e, smatramo da ovdje postoje određeni prioriteti, a jedno od njih je i načelo transparentnosti. Stoga pozivamo komisiju da redovito informira države članice o najnovijim zbivanjima e, i e, međunarodnim pregovorima. Tijekom našeg predsjedavanja mi ćemo organizirati konferenciju na visokoj razini čiji je cilj skrenuti pozornost na održivo e, korištenje tla. Plodno tlo e, osnova je e, za ljudsko zdravlje, za zdravlje e, biljnih i životinskih vrsta. Prema znanstvenim podacima više od 95% kvalitete naše hrane izravno ovisi o kakvoći tla. Sudbina čovječanstva uvelike ovisi o onome što se zbiva u gornjih 20 cm površine tla. Upravo zato Željeli bismo istaknuti da postoji veliki izazov eh, povezan eh, sa zaštitom i korištenjem poljoprivrednog tla tijekom našeg predsjedavanja. Znamo da se Europski parlament intenzivno bavio ovim pitanjem eh, i u ovom kontekstu računam na vaše partnerstvo. Estonija vjeruje da je iznimno važna borba na globalnoj razini protiv otpornosti na antibiotike. Radit ćemo dalje na provedbi politike jedno zdravlje koja obuhvaća i ljudsko zdravlje i zdravlje životinja i biljnih vrsta. Radit ćemo na usvajanju akcijskog plana koji bi se trebao usvojiti na vijeću Agrifish u srpnju. Organizirat ćemo sastanak na visokoj razini u studenom u Briselu na temu otpornosti na antibiotike, a naglasak će biti na provedbi e, nacionalnih akcijskih planova za jedno zdravlje, a naglasak će biti i na znanstveno utemeljenom sektorskom razvoju. Što se tiče zakonodavnih e, prijedloga, dalje ćemo raditi na uredbama o veterinarskim lijekovima i ljekovitoj hrani za životinje, koji su također iznimno važni u svjetlu otpornosti na antibiotike. Stručne rasprave koje se vode na razini vijeća e, ostvaruju napredak. Dalje ćemo raditi na ostvarenju kompromisnih rješenja kako bismo uspješno e, zaključili mandat za pregovore prije završetka našeg predsjedavanja. Isto tako bih želio istaknuti da je iznimno važna dobrobit životinja, a isto tako zdravlje životinja i biljaka i što se tiče poljoprivredne proizvodnje i društva u cjelini i e, životinje e, su e, bića koja, živa bića koja osjećaju i zato je važna dobrobit životinja. I to je nešto o čemu moramo voditi računa. tu cijenimo stajalište parlamenta. platforma za dobrobit životinja iznimno je važna za sve subjekte za razminu mišljenja i za koordinaciju aktivnosti koje provodimo. Mi kao predsjedništvo podržavamo aktivnosti ove platforme i nadopunit ćemo ih e, ukoliko to bude potrebno kako bismo nadopunili postojeći zakonodavni okvir, a i kako bismo unaprijedili e, razinu dobrobiti životinja. E, što se tiče područja prenosivih e, bolesti životinja, e, to je iznimno važno pitanje koje zahtjeva našu pozornost i ta je tema redovito na dnevnom redu vijeća. Iznimno je važna suradnja što se tiče kontrole bolesti životinja i suradnje između komisije, država članica i trećih zemalja. U fitosanitarnom sektoru Estonija ističe da je iznimno važno nastaviti e, kampanju podizanja razine svijesti koju je pokrenula Malta. Naglasak ćemo staviti na izradu kriznih planova kako bismo se bolje pripremili e, za potencijalno izbijanje bolesti ili potencijalne epidemije. Jedan od glavnih prioriteta našeg predsjedništva e, biti će digitalna Europa. Tijekom našeg predsjedavanja zajedno s komisijom organizirat ćemo konferenciju na temu sustava upravljanja informacijama e, u području službenih kontrola. Podržavamo razgovore e, kojima će se državama članicama pomoći da koriste moderna digitalna rješenja u provedbi službenih kontrola. Uvažene zastupnice i zastupnici, ovo je bio jedan kratki pregled e, ciljeva i aktivnosti estonskog predsjedništva. Istaknuo sam koji će biti naši glavni prioriteti. Najvažnija tema za nas bit će zajednička poljoprivredna politika, ali isto tako ostvarenje dogovora na području skupne uredbe i razgovori o budućnosti ZPP-a. Osim toga, smatramo da je iznimno važno pratiti razvoj situacije na tržištu poljoprivrednih proizvoda i pozivamo komisiju da nas redovito izvještava o bilateralnim i multilateralnim pregovorima s trećim zemljama. Jedan od naših prioriteta je i pitanje održivosti tla. Otpornost na antibiotike također je jedna od prioritetnih tema. E, želimo ostvariti napredak e, što se tiče e, rasprava koje se odnose na veterinarske lijekove i ljekovitu hranu za životinje. Mi ćemo kao estonsko predsjedništvo nastojati biti kvalitetan partner i komisiji i parlamentu. Uvijek ću rado saslušati sugestije zastupnika Europskog parlamenta i danas tijekom današnje rasprave, ali isto tako i u budućnosti. Od srca se nadam da će naša suradnja u narednih šest mjeseci biti uspješna. Još jednom zahvaljujem na tome što ste me pozvali na sjednicu vašeg odbora. Vjerujem da e, možemo očekivati da, će, da je pred nama zanimljivih e, i produktivnih šest mjeseci. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine ministre. A sada e, ćemo dopustiti zastupnicima da vam se obrate. Gospodin Des u ime Pučana. Hvala vam lijepa gospodine ministre. Iznimno mi je drago da vas mogu vidjeti i ovdje nakon radnog doručka. E, po vašim aktivnostima možemo zaključiti koliko cijenite suradnju s parlamentom, a i sami ste bili parlamentarac. E, spomenuli ste da dolazite iz male zemlje. Ovdje bih želio spomenuti da e, kada sam 2004. došao u Europski parlament, E, oprostio sam se od Helmuta Kola kojeg sam poznavao e, i on mi je nešto rekao. Rekao mi je brinite se u Europi i za male države. Bez malih država Europa neće funkcionirati. To je poruka koju mi je prenio Helmut Kohl i rado ću je s vama podijeliti. Predstavili ste ovdje svoj program, program estonskog predsjedništva. Veselim se vašem predsjedavanju jer sam uvjerena da će e, pod vašim vodstvom e, postojati mogućnost za ostvarenje napretka. Zajedno sa Palo de Castrom e, razgovarali smo već o skupnoj uredbi na sjednici na kojoj je to bila tema i Primijetili smo da je estonsko predsjedništvo kvalitetno pripremljeno i da je spremno aktivno sudjelovati. Ne bih želio ovdje govoriti o detaljima, meni je iznimno važno e, da e, ja kao izvjestitelj za ovu uredbu odradim potrebne aktivnosti u roku kako bismo u listopadu bili spremni i mogli odraditi pojedine teme. Iznimno je važno da vijeće dođe do jedinstvenog stajališta. To za vas nije jednostavno. E, teško je e, usuglasiti stajalište vijeća. Primijetili smo primjerice kod zajedničke organizacije tržišta da ne postoji jedinstveno stajalište vijeća. To nije vaš propust. Vi ste preuzeli predsjedavanje tek 1. srpnja, ali nama trebaju stajališta vijeća kako bismo mogli kvalitetno dalje voditi pregovore. Vi ste govorili o jačanju uloge proizvođača. E, mi smo danas ovdje e, vodili raspravu na ovu temu, a to je povezano i sa skupnom uredbom i tu moramo paziti na to da tražimo od komisije da što prije podnosi zakonodavne prijedloge. E, tu postoji velika potreba za hitnim djelovanjem. Ne bih želio duljiti, ali bih želio reći da smo 2014 četvrte, kada sam došao u parlament, pokrenuli razgovore o ukidanju naknade za roaming. A nedavno smo ukinuli naknade za roaming. Ukoliko ne bi bilo zakonodavnih prijedloga i dan danas e, bismo imali naknade i zato e, moramo imati prijedloge i što se tiče uloge proizvođača u lancu opskrbe. Tu postoji potreba za djelovanjem. S jedne strane postoje velike koncerne s druge strane poljoprivrednici koji su i obiteljska gospodarstva koja su u teškom e, položaju. Što se tiče trgovinskih sporazuma, tu moramo biti oprezni. Interesi poljoprivrede moraju se uzeti u obzir. Pred nama su pre pregovori sa Australijom, Novim Zelandom, Mercosurom, to uvijek traje i tu bih vas podsjetio gospodine ministre da smo 2010. i s tim ću stati u Strasburu donijeli odluku da uvoz poljoprivrednih proizvoda iz trećih zemalja možemo dopustiti jedino ukoliko se poštuju naši standardi, naše norme za zaštitu potrošača, zaštitu životinja i dobrobit životinja. To mora biti naš prioritet. Hvala vam lijepa, veselim se suradnji sa estonskim predsjedništvom policzyłem, że... Zahvaljujem. Koordinatori su već govorili jako puno jutros i nadala sam se da će sada biti kraći, ali očito da neće. Evo, molim vas da pripazite možda na vrijeme, poštujte ono koje vam dajem na, na raspolaganje. Gospodin Andriju. Hvala lijepo i e, pozdravljamo gospodina ministra. Jutros e, smo imali doista plodonosne rasprave. A sada ste nam vi eh, izložili mandat, vaš mandat za sljedećih šest mjeseci. Vidimo koliko je vaš program bogati i koliko su važne teme kojima ćete se baviti. Naravno, važne za našu europsku budućnost. Puno ste govorili o ZPP-u i o eh, novom ZPP-u. Želio bih samo reći nekoliko riječi. Ta reforma eh, će svakako biti povezana sa proračunskim planovima i Naravno, u tom smislu će se uzimati u obzir i Brexit, mada ja sada ne želim o tome govoriti. Dakle, radi se o jednom ponovno, o jednom novom kontekstu, dakle imamo proračunska ograničenja. I uskoro će nam komisija dati smjernice nove reforme ZPP-a. Dakle, krajem e, godine dobit ćemo, zapravo prve elemente, prve smjernice novog ZPP-a. Vi sada govorite o modelu, jednom novom modelu u kojem će ići nova reforma. I mi smo, vi ste jedna zapravo mala država i nas svjesni smo koliko je važna obiteljska poljoprivreda, pa zacijelo je to i kod vas. Zato je važno razmišljati i o održivosti i važno je razmišljati o lokalnom razvoju i o radnim mjestima. Zatim ste spomenuli i trgovinsku politiku. Pred nama su velike prilike, dakle razgovaramo sa Mercosurom, počet ćemo uskoro sa njima pregovarati, a zatim ćemo pregovarati sa Australijom i sa Novim Zelandom. A znamo da e, to neće biti bez posljedica e, kada je riječ o području poljoprivrede e, i znamo da bi svakako trebalo u tom području biti jako oprezan. I napokon o omnibusu smo već govorili, to je trenutačno prioritet i zato sada neću o tome govoriti, ali zahvaljujemo na vašoj inicijativi da se organizira konferencija čija je tema tlo. Mi znamo da je to veliki izazov i veliki problem, veliki problem sa značajnim posljedicama na razini čitave Europske unije i to je problem kojim se doista moramo najozbiljnije pozabaviti. I zahvaljujem vam e, što ste uzeli u obzir a, e, ovu problematiku, ovu problematiku koja nas se svih i tek sviju i tekako tiče. Puno hvala. Gospodin Nicholson. Thank you very much indeed, Chairman and <clears throat> uh, Minister. You're extremely welcome Hvala. Vi ste, gospodine ministre, pošteđeni pitanja ekoloških proizvoda, to je već rješavano. Slušao sam jako sa velikim interesom ovo što ste govorili. No, ono o čemu bih htio govoriti je ono što se dogodilo prije posljednje reforme ZPP-a. Ja čujem da se ponovno iznose isti argumenti vezani za proračun za poljoprivredu. Svi govori kako je taj proračun prevelik. Prethodni govornik eh, je spomenuo kak, eh, s, kakvim, problemima će se suočiti proračuni ne samo zbog odlaska, eh, odlaska Velike Britanije. Ja ne bih volio da se dogodi da evropski poljoprivrednici budu diskriminirani zbog toga. Moram vam još jedan naglasiti važnost proračuna na dolazećim mjesecima. Jer ako nemate sredstva, da ne možete niti ostvariti rezultate. Mi ovdje predstavljamo poljoprivrednu industriju. Sjetimo se svih problema koji su se dogodili sa ruskim embargom, sa mliječnim sektorom. I ne možemo sa potpunom sigurnošću znati kada će se ponovno dogoditi sljedeći problem, sljedeća perturbacija tržišta i tako dalje. A ako to ne možemo učiniti, a ne možemo, to je jako loše. To je jako loše za potrošača, jako je loše i za proizvođača. Mi moramo biti u mogućnosti odgovoriti na ovakve krize, kao što je, na primjer, mliječna kriza. U konačnici smo pronašli rješenje za to i upravo moramo iz takvih lekcija, takve lekcije, eh, iz takvih lekcija učiti. Ja bih htio spomenuti još jedno pitanje. Prošle godine u Europi um, proizvođači, um, dakle uzgajivači uh, peradi su se suočili sa velikim problemom ptičje gripe. Uh, mnogi uh, uzgajivači su morali ili zatvarati perad ili je ubijati kako bi bili sigurni da se neće zaraziti. Mnogi uzgajivači peradi su također imali, su snosili teške financijske posljedice. Početkom, sad smo na početku srpnja i ništa se do početka rujna neće znati. Koliko nam je to? Dva mjeseca? Šest, šest tjedana? Dakle, ta pitanja će se rješavati tek za dva mjeseca. Dakle, neće biti rasprava, ništa se neće činiti, ništa se neće raditi još neko vrijeme vezano za ovu temu. A mi znamo koliko je važna ova tema i koliko je važno ovo pitanje uzgajivačima peredi diljem Evropske unije. Hvala lijepo predsjedniče. Dakle, e, vezano uz ono što je rekao gospodin Nicholson i pitanje proračuna, ja mislim da ovdje možemo iskoristiti taj argument e, da za razdoblje od 2014. do 2020. godine što se tiče proračuna za proračuna za e, za a poljoprivredu govori o 48 milijuna manje za prethodno razdoblje, u odnosu na prethodno razdoblje. Dakle, to su te perspektive koje imamo u ovom trenutku i moramo reći da je to bio ogroman napredak i što nam ostavlja puno prostora za dobru raspravu kasnije. E, gospođa Miller, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine ministre, što ste došli na sjednicu našeg odbora i što ste time pokazali koliko uvažavate ono što mi radimo s obzirom na to da želite biti s nama u dijalogu. E, naravno, zdravlje životinja, otpornost na antibiotike, e, struktura tla, sadržaj proteina iznimno su važni. E, ali najveći posao odnosi se na usvajanje takozvane skupne uredbe i definiranje jedinstvenog stajališta vijeća. Ne radi se samo o tome da u vijeću postoje različita mišljenja i unutar ovog odbora postoje različita strujanja i željela bih vam reći da je stajalište ALDE, a govorimo u ime kluba ALDE, potpuno jasno. Mi smatramo da je izvješće komisije u redu, trebamo pojednostaviti propise za poljoprivrednike poljoprivrednike i ti propisi trebaju stupiti na snagu što prije. E, kritični smo u odnosu na one prijedloge E, koji se odnose na e, zajedničku organizaciju tržišta, organizacije proizvođača i tako dalje. Smatramo da treba detaljno pogledati kakva je situacija u paketu za mlijeko i gdje postoje problemi. Znamo da 3,5% europske količine e, mlijeka predstavlja nešto što bi ponuditelji mogli objediniti, onda to znači da postoji slobodni prostor u svakoj zemlji. To se ciljano no treba iskoristiti. E, je li pravi put e, ovaj je otkup određenih količina mlijeka? Ne bih željela to preliminarno ocjenjivati, međutim činjenica je da mi u Njemačkoj isporučujemo 2,0% manje količina mlijeka, u Njemačkoj 3%, e, iako nisu isplaćivana neka posebna sredstva. I tu je raspon cijena vrlo širok čini mi se da je to na razini 6,30 eura. Moramo odgovarajuće reagirati na kretanje na tržištu. Molim vas da pažljivo pogledate sve elemente zajedničke organizacije tržišta. Mi u Aldeu smatramo da ono što imamo u ovom trenutku treba biti dostatno i da to trebamo popuniti ukoliko je to potrebno. Ne možemo kretati od pojedinačnih problema u pojedinim zemljama gdje je potrebno nešto nadoknaditi strukturno gledano. E, smatramo e, da ne trebamo e, novu zajedničku poljoprivrednu politiku. Ne trebamo to prejudicirati, moramo se usredotočiti na ono što je bitno, trebamo pojednostavniti stvari i onda ostvarivati napredak. Hvala vam lijepa. Puno hvala. Ne čujemo predsjedatelja, nema mikrofona. Gospođa Hauslik, gospodin Hauslik. Hvala lijepa gospodine ministre na tome što ste došli. E, govorili ste o bitnim tematskim područjima na kojima ćete raditi. E, sada se više ne morate baviti provedbom uredbe o zaštiti okoliša. E, trebate doraditi neke stvari kako bi drugi provodili relevantne odredbe. Naravno, postoje važna područja gdje postoji mogućnost ostvarenja napretka. Naravno da se moramo baviti sa ZPP-om, e, to je nedvojbeno. E, ne možemo sad konstatirati da bi trebalo sve ostati onako kako je. To definitivno nije slučaj. Trebamo saslušati što e, žele naši građani koji su sudjelovali u anketama i što su oni rekli Bez potpore europskih građana, naših poreznih obveznika, ZPP ne bi funkcionirao i zato postoji potreba za promjenama u brojnim područjima. Nije dovoljno naprosto reći da trebamo smanjiti birokratsko opterećenje, administraciju, definirati prioritete e, i e, naprosto definirati da je prvi stup e, najkorisniji tu postoje razna otvorena pitanja. Mnogi su govorili i o trgovinskim pitanjima. Već jutro sam iznio određene kritike. E, svi smo kritizirali to što u pregovorima s Mercosurom e, i u pregovorima koji kreću sa Novim Zelandom e, i Australijom nema transparentnosti mi smo zaduženi za poljoprivredni sektor i želimo osigurati zaštitu naših interesa, a nemamo nikakve informacije. Na kraju možemo samo reći da ili ne. To e, nije održivo i tražimo mogućnost da koristimo svoja prava glasa, da sudjelujemo u odlučivanju, a ne da nam na koncu samo komisija predoči tekste koji možemo prihvatiti ili ne. I tu i vi trebate raditi zajedno sa svojim kolegama kako bi to u budućnosti funkcioniralo drugačije, a ne kao sad eh, kod sporazuma s Japanom gdje smo samo mogli primiti na znanje ostvarene rezultate. S pravom e, ste spomenuli neka e, važna pitanja na koja će se održati i konferencija na visokoj razini. Kvaliteta tla iznimno je važna. 20 cm površinskog sloja tla iznimno je važno za kakvoću hrane Posebnu pozornost trebamo posvetiti ovom pitanju i postoji još jedna tema kojom se bavimo u Europskom parlamentu, a tu je u prvom planu pitanje proteina. Naša ovisnost o uvozu iznimno je velika i tu je važna europska strategija na području proteina. Moramo raditi na rješavanju ovog problema. Spomenuli ste i temu fitosanitarnih pitanja. Za razliku od brojnih kolegica i kolega koji samo kažu da bi rješenje problema bilo u tome da dopustimo neka nova sredstva, ja osobno smatram da u prvom redu moramo pokušati riješiti problem rezistencije Dugoročno gledano trebamo smanjiti količinu korištenih e, fitosanitarnih sredstava. Postoji problem rezistencije u brojnim područjima i po mom mišljenju tu je potrebna nova strategija, a ne samo uvođenje novih proizvoda na tržište. Hvala vam lijepa i veselim se uspješnoj suradnji. Sljedeći Hvala lijepo. Što se tiče pojednostavljenja e, ZPPA, o tome komisija već jako dugo e, govori, ali se na terenu ništa ne događa. E, poljoprivrednici se opiru, kao što znate ima jako puno kontrola i znam što govorim zato što sam ja, gospodine ministre, poljoprivrednike. i to je nešto što nas jako pogađa. Danas također imamo utrku, utrku u izvozu, umjesto da stabiliziramo naše vlastito tržište i da damo prioritet našim proizvodima i osnažimo naše poljoprivrednike poljoprivredne branše kako bismo osnažili općenito našu poljoprivredu, a osobito tu govorimo o svojoj regiji, a to je regija Paka u Francuskoj. Hvala. mi wypowiedzi pani posłów, koordynatorów. Pan poseł De Castro, bardzo proszę. Puno hvala. Dakle, sada nastavljamo sa gospodinom De Castro nakon koordinatora. Puno hvala. E, gospodine ministre Tama, želim zahvaliti vama i esonskom predsjedništvu. Imamo zaista veliko povjerenje u vas. Kolega Albert Dees je već rekao da smo održali prvi važni trilog po pitanju skupne uredbe i također vjerujem da mm, po pitanju nekih točaka iz skupne uredbe, kao što je recimo upravljanje rizicima koje ste sami naveli, da je to jedan od prioriteta esonskog predsjedništva. To je jedno od tri velikih poglavlja e, u okviru e, paketa Omnibus. Dakle, također sam htio naglasiti i važnost načina djelovanja od strane vijeća, zato što vijeće mora iznaći način da se usuglasi oko e, većine točaka. Na prvom trijalogu smo nažalost vidjeli da ne postoji zajedničko stajalište. Bilo je nekih poteškoća a rokovi su se dramatično smanjili. Imat ćemo dva trijaloga u rujnu, no bismo sve bismo trebali zaključiti unutar e, listopada i zato se nekako nadam da bismo trebali iskoristiti i neformalni sastanak u Talinu kako bismo mogli ubrzati postupak i kako bi skupna uredba bila e, dobra vijest za sve naše sugovornike i sudionike. Hvala. Zahvaljujem da držimo fige da ta skupna bude i usvojena. Gospodin De Castro je, evo, er, bio jako kratak. Dobro, a sada idemo dalje. Nadamo se da će da ćemo doći do sporazume sporazuma po pitanju mandata koje dajemo vijeću jer se raspravljalo i o ekološkoj poljoprivredi i o problemima do kojih dolazi e, kada dolazi do kada, trebamo donijeti neku zajedničku odluku. Gospodin Kuzmer, izvolite. Ja bih htio, evo, na prvom mjestu zahvaliti što ste došli danas na sastanak i eh, htio bih spomenuti da ste eh, naveli činjenicu vezanu uz izdatke za zajedničku poljoprivrednu politiku nakon 2020. godine i mogućnost da se smanje sredstva. Evo, to je moje pitanje ide eh, upravo u smjeru toga. Jeste li vi za i podržavate li one koji kažu da je nedostatak e, sredstava zbog odlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije nešto što će morati nadoknaditi druge države članice ili se možda na strani onih koji smatraju da su teška vremena, a što se odnosi i na zajedničku poljoprivrednu politiku? Evo, to je prvo pitanje koje sam htio postaviti. A drugo pitanje je sljedeće. Vi ste rekli da je estonsko predsjedništvo to koje će napraviti sve što je moguće da ojača stajalište i položaj proizvođača u e, lancu opskrbe i proizvodnje hranom. Mene zanima što mislite napraviti po tom pitanju na konkretnom planu. Zahvaljujem. Riječi, e, znači, e, riječ je o 15%, odnosno 23 milijarde koje dobivamo iz e, britanskog doprinosa, govorimo o neto iznosima, zato što oni također i primaju sredstva i znači potpore. Dakle, govorimo o 11 milijardi godišnje što je 4,5% proračuna. Znači, kada govorimo o drugim izdacima, riječ je o 4 i nešto milijarda vezano uz poljoprivredu. Uvijek kada se govori o izdacima za poljoprivredu stalno se spominje znači 23 milijarde, ali to nije istina kada se sve zbroji oduzme. Dobro, gospođa Aguilera, sad imate vi riječ. Želim poželiti dobrodošlicu gospodinu ministru. Zadovoljstvo mi je što možemo raspravljati s vama o temama koje nas zabrinjavaju. Po mom mišljenju, Mislim da su ove teme kojima se bavimo iznimno bitne. A što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, ovaj odbor je usvojio e, zajedničko stajalište po pitanju skupne uredbe. Mislim da bi bilo lijepo da i to uzmete u obzir, zato što mislim da to može e, znatno doprinijeti poboljšanju skupne uredbe. E, u ovom sazivu nećemo imati nikakvu drugu mogućnost reforme i zato vas molim da uzmete u obzir ono što je usvojeno u okviru odbora, a po pitanju skupne uredbe. Drugo pitanje se odnosi na e, jačanje položaja u e, poljoprivredno prehrambenom lancu. U komisiji i u vijeću su se obvezali da će e, donijeti zakonodavstvo po tom pitanju na proljeće 2018. godine. Mene sada zanima je li e, estonsko predsjedništvo podržava taj prijedlog komisije i slažemo li se oko ciljeva. U e, mom trećem komentaru htjela bih nešto reći o inicijativi povjerenika Andriju Kaitisa, odnosno jedno zdravlje, dakle govoreći o e, zdravlju i biljaka i životinja i ljudi i o antimikrobnoj otpornosti. E, također kada govorimo o e, lijekovima, to je rasprava koju treba e, definitivno voditi, ali ne možemo istovremeno voditi trijalog po pitanju veterinarskih lijekova ili pak tretiranju hrane za životinje i puno drugih aspekata iz te, glavne teme su e, ključni i moraju se zaključiti kako bismo mogli napredovati na ovoj skupnoj uredbi. Možete li vi sa svoje strane možda urgirati kako bismo mogli što prije zaključiti trijalog o e, veterinarskim lijekovima i hrani za životinje kako bismo mogli nastaviti sa ovim ostalim pitanjima. Što se tiče jakih alkoholnih e, pića, spomenuli ste i to kao važnu temu ali je bitna i e, praksa država članica prilikom prenošenja zakonodavstva u nacionalna zakonodavstva. Kada govorimo o jakim žestokim, jakim alkoholnim pićima, moguće da ćemo kroz razradu te e, uredbe ugroziti tradiciju nekih e, alkoholnih pića koje već imaju stoljetne tradicije i koje moramo očuvati. Zahvaljujemo, sad dajem riječ gospođi Hojbuš. Hvala vam lijepa gospodine ministre na tome što ste došli na sjednicu našeg odbora. E, željela bih se osvrnuti na dva pitanja koja do sada nisu spomenuta. E, s jedne strane radi se o pitanju koncentracije zemljišta. Još uvijek je situacija takva da 80% sredstava iz poljoprivredne politike ide na 20% gospodarstava, odnosno poduzeća i to je nešto što još uvijek e, utječe na sve veću koncentraciju zemljišta iako je naš osnovni cilj osigurati egzistenciju i opstanak gospodarstava. E, parlament se bavi ovim problemom i usvaja odgovarajuća izvješća. Moje pitanje na vas je u kojoj mjeri vi i Estonija ste spremni pokazati, e, ste spremni podržati povezivanje e, država članica kako bi se riješio ovaj transnacionalni problem i kako biste e, stali na kraj ovim trendovima. E, što mislite o mogućnosti redovitih e, stručnih sastanaka između država članica koje bi razgovarale o ovoj temi? Čini mi se da bi to doista imalo smisla da države članice redovito razmjenjuju mišljenje i da e, koriste međusobnu potporu. Drugo pitanje. Možete li zamisliti mogućnost da podržavate ideju da mi dobivamo bolje podatke za bolje praćenje koncentracije zemljišta na europskoj razini? E, o tome je riječ u uredbi o statističkim podacima. Cilj je osigurati veću razinu transparentnosti kako bismo točno znali kada je neko gospodarstvo e, segment određenog koncerna. E, mi nemamo podatke o strukturama i tu postoje nedostaci jer onda ne znamo kamo se isplaćuju sredstva iz fondova i u sklopu poljoprivredne politike. E, još jedno relevantno pitanje je otpornost na antibiotike. Rekli ste da će se izraditi akcijski plan na tom području. E, kakve su vaše ideje što se tiče e, antibiotika i njihovo korištenja u uzgoju životinja. Smatram da je to vrlo važno pitanje i zanima me kako ćete to obuhvatiti svojim akcijskim planom e, i u kojoj su fazi razgovori na tu temu. Hvala. elementi Imamo čitav niz elemenata koji mogu biti loši za tlo, ali zato se moramo osigurati kada je riječ o diversifikaciji izvoza. I kako govorimo samo o znači e, vanjskoj proizvodnji, oni su ti koji nama jesu konkurencija i postoji i za i protiv. Istina je da postoje neke loše stvari i vi ste apsolutno u pravu, ali nemojmo zaboraviti niti dobre stvari u cijeloj toj priči. Gospodin Denano. Hvala gospodine ministre. Dolazite na čelo e, Vijeća Evropske unije u kritičnom trenutku, a to je reforma ZPP-a. Već dugo vremena tražimo pojednostavljenje. Iako smo sretni što ste i vi izgovorili tu riječ. Što se tiče skupne uredbe, Tu se spominju i e, klimatske katastrofe, e, zatim e, tu se spominju i nestabilnost cijena i tako dalje. Spominjali smo mliječni sektor i probleme u mliječnom sektoru. Želio bih vam postaviti jedno pitanje, budući da ću biti zadužen za izvješće o proteinima. Koje je vaše mišljenje o e, kompenzaciji e, deficita biljnih proteina u Europskoj uniji i e, kako vi namjeravate donijeti mehanizme potpore, potpore kako bi se zadržala proizvodnja proteina u Europskoj uniji? Mislim da ovdje imamo o čemu razmišljati, a imamo također i dosta prostora gdje bismo mogli napredovati. Postavlja se također i pitanje korištenja zemljišta. Mislim da ste pokrenuli dobru inicijativu za sastanak u Talinu i nadam se da ćemo biti mnogobrojni na tom sastanku, budući da je to doista ključno pitanje za održivost naše poljoprivrede. Sada ću završiti. Molim vas, e, vodite računa da ne zaboravite pitanje e, o, pokrivenosti internetskom, brzom internetskom mrežom za poljoprivrednika. Dakle, poljoprivrednicima je to doista potrebno kako bi mogli obavljati svoj posao i svoje zanimanje. Dakle, to je za nas jako važno. Hvala vam. pan Zastupnik Rope. Gospodine ministre, Sve najbolje e, tijekom vašeg predsjedanja vam želim. I zahvaljujem vam na jako ambicioznom programu. Čini se da je pred nama jako puno posla, a htio bih spomenuti nekoliko aspekata. Vi ste govorili o uvjetima za gospodarenje i rekli ste da bi oni trebali biti jednaki za sve poljoprivrednike u Europskoj uniji u smislu tržišnog natjecanja, ali niste spomenuli sheme za potpore. Dakle, koji su vaši planovi, a, koji su vaši planovi vezani za sheme plaćanja, za sustave plaćanja u Europi? Trenutačno postoje veliki jaz, velike razlike u Europskoj uniji. Ne mogu se svi poljoprivrednici na jednak način i u jednakim uvjetima natjecati unutar Europske unije. Također ste spomenuli ulogu poljoprivrednika. Govorili ste o tome kako bi poljoprivrednici trebali imati snažnu pregovaračku poziciju i snažniji položaj. Kako kanite postići to? Kako bi taj mehanizam funkcionirao? Meni je jasno da šest mjeseci nije dovoljno da bi se puno toga ostvarilo, ali možete dati možete dati inicijativu za sljedeću zemlju koja će preuzeti predsjedanje pa bi oni mogli nastaviti temeljem vaše inicijative. Također trebamo izvući lekcije iz prethodnih kriza, dakle kriza mliječnog sektora, kriza vezana za ruski embargo. Dakle, to su embargo, to su sve krize od koje su nas pogodile. Mi bismo trebali uspostaviti mehanizme za upravljanje krizama. Kako? ne bismo morali djelovati ad hoc kada se pojavi kriza i kako ne bismo pokušavali nešto spasiti kada se sama kriza dogodi. Dakle, trebali bismo pokušati planirati i imati mjere prije nego što do krize dođe. Što se tiče mlađih poljoprivrednika, volio bih postaviti pitanje vezano za potporu za kupovinu zemljišta za mlade poljoprivrednike. U nekim zemljama je to jako važno, na primjer za Estoniju, za Litvu, za Poljsko. Mi ondje imamo ogromne e, probleme sa, na primjer, svinjskom gripom. Namjeravate li tu nešto učiniti? Čini mi se da je to jako važno pitanje za Baltičke države. Voorzitter, dank u ik sluit me aan bij de vraag die ook eh, Hvala lijepo, predsjedatelju. htjela, bih se nadovezati na pitanje gospodina Nikolsona. Dakle, riječ je bilo, bila je riječ o ptičjoj, gripi e, i također e, se postavilo pitanje učinka na e, uzgajivače peradi. Dakle, ovo je jako pogodilo sektor uzgajivača peradi, ne samo u Nizozemskoj, već i drugdje. Prijedlog vezan za upravljanje ovom krizom će biti iznesen idući tjedan. Radi se o ogromnim troškovima koje je iznjedrila ova, kriza. I htio bih pozvati komisiju da pronađe rješenje za to. To je moje prvo pitanje, a nadam se da ćete moći dati odgovor na njego. Moje drugo pitanje a to je pitanje koje drugi članovi nisu spomenuli. Naime, jako je zanimljivo ovo što ste govorili o ruskom bojkotu. Nikad neću zaboraviti 7.8.2014. godine sjedio sam u parlamentu i mislim da smo tada po prvi puta razgovarali o učinku ovakve krize na proizvođače voća, povrća i svinjskog mesa. Slažem da je to jako problematično, ali me zanima što vi mislite, što, kako vi razmišljate kada je riječ o iznalaženju konkretnog rješenja? ministru. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Zahvaljujem ministru na ome što je rekao. Jako puno pitanja je do sada postavljeno i činjenica je da će puno toga eh, ovisiti o Brexitu što se tiče budućnosti ZPP-a. 4 milijarde nije puno ali ili će se povećati doprinosi država članica ili pa ćemo smanjiti novac koji koristimo. Dakle, zajednička poljoprivredna politika i druge socijalne politike su te koje će prve osjetiti rezove. E, koje je vaše mišljenje i koje je vaše stajalište po tom pitanju? Bismo li se možda mogli spojiti sa kohezijskom politikom? Je li to mogućnost za nas? Što vi mislite? a kada govorimo o koncentraciji zemljišta to je e, ozbiljan negativni fenomen kojeg je teško kontrolirati. Ali ne možemo ne utvrditi e, nepostojanje država članica, e, nepostojanje zakonodavstva na razini država članica. Za nas iz istočne Europe nama je jasno da stvari koje se prihvaćaju u nekoj državi članici nisu prihvatljive u drugim državama članicama. U nekim državama članicama, na primjer, postavljaju se razni uvjeti. E, komisija je ta koja intervenira i onda prisiljava e, države članice da promijene zakonodavstvo pod prijetnjom postupka zbog povrede prava. Druge neke države članice ne prihvaćaju to. Dakle, mi znamo da postoje različita stajališta, ali moramo krenuti iz zajedničkog stajališta koje će reći sa sve države članice koje će se kao tako moći primjenjivati. Hvala. Zahvaljujem. Evo, vi ste govorili o drugom stupu, ako sam dobro shvatio. Dakle, o modernizaciji poljoprivrede i o zaštiti okoliša. E, bez sumnje, ako izgubimo na tom području, to će biti ogroman gubitak i ako to e, zapravo povežemo sa kohezijskom politikom, to će biti ogromna, ogroman gubitak za ZPP. Mislim da je to e, velika rasprava jer će oduzeti jako puno sredstava iz rolnih područja. Puno hvala. Dakle, ja vjerujem da uspjeh predsjedništva ne ovisi o veličini zemlje koja predsjeda Europskom unijom, nego o volji. A sigurno je da ministar za ruralna pitanja ima definitivno tu volju da iako je e, također bilo dobro predsjedništvo Malte prije vas, bit će dobro i estonsko. Za nas je skupna uredba iznimno bitna i jasno vam je da nam je iznimno bitno da vi sa vašim predsjedanjem date dodatni poticaj rješavanju i zaključivanju e, tog pitanja. Kada govorimo o skupnoj uredbi, svi znamo da je kočnica velika u vijeću ministara, a imate li možda vi kakav plan kako biste nam olakšali da surađujemo s njima. Što se tiče kašnjenja koje je već napomenuto i koje je već najavljeno i koje nam je komisija najavila za iduće razdoblje, što vi kažete po tom pitanju? I je li zaista istina da će se i latvijsko e, predsjedanje nastaviti u tom smjeru? Zahvaljujem vam. Hvala. Nismo baš čuli, gospodine predsjedniče, nema tu paljen mikrofon. Hvala predsjedatelju i hvala ministre. Ja se pridružujem onima koji ah, su pohvalili vaše izlaganje, odnosno vaše planove za vaše predsjedanje. Posebno ste spomenuli inovacije. Govorili ste o napretku u području digitalizacije, kontrole poljoprivrede, administrativne kontrole i tako dalje. No postoji jedan korak koji bi trebalo napraviti. Naime, mi u Europskom parlamentu radimo na jednoj inicijativi koja se zove Pametna sela. To je Radi se o sveobuhvatnijoj digitalizaciji ruralnih područja. I e, ta inicijativa usredotočena na seosko stanovništvo, a to je otprilike nešto više od trećine europskog stanovništva. Dakle, pitanje je i značajno. Želio bih čuti vaše komentare o tome. Hvala. Pan Zastupnik Thank you very much. Hvala. Ja se ispričavam što nisam čuo vaše, uvodno izlaganje, morao sam otići na drugi sastanak, ali vezano za skupnu uredbu i vezano za priliku da se nešto učini za mlade poljoprivrednike u kontekstu skupne uredbe i da se sve to učini fleksibilnim kako se ljude na neki način ne sprečava da ulaze u, u poljoprivredu i poljoprivredni sektor. Dakle, postoje ljudi koji, koji <laughs> imamo situacije u kojima se, e, za, e, e, kojima se ljudima govori da nisu kvalificirani za ulazak u poljoprivredni sektor. Pa mene sada zanima koji su vaši planovi kada je riječ o olakšavanju ulaska mladih poljoprivrednika u poljoprivredni sektor. što se tiče Nature 2000, je li to dužina komandnog zapovjednog lanca ili nešto drugo, ali gdje je tu problem u provedbi Nature 2000? Barem u mojoj zemlji postoji taj problem. E, ljudi se, ljude šalju u jednu administraciju gdje im govore jednu stvar, a zatim u drugu. Pa me zanima kako vi gledate na ove poteškoće u provedbi Nature 2000? I moram reći da vam ne zavidim na vašem mjestu, zacijelo će vam trebati pet sati da biste odgovorili na sva ova pitanja koje smo vam postavili. Hvala. Zastupnik Hvala lijepa. Ja se ispričavam što nisam bio ovdje na početku sjednice. Morao sam biti na drugom odboru, tako da nisam mogao pratiti vaše izlaganje. Ali unatoč tome zahvaljujem na tome što ste došli. E, pred vama je veliki ispit što se tiče takozvane skupne uredbe. E, drugo pitanje je polemičko. Jeste li više na strani parlamenta ili više na strani komisije? E, drugo pitanje mi smo kao parlament donijeli određene odluke, a što se tiče skupne uredbe, cilj je e, produžiti primjenu Čini nam se da bi bilo besmisleno već 2020. krenuti sa sljedećom reformom. E, što mislite o toj ideji produljenja primjene? I zamolba na kraju. U postupku u svezi sa skupnom uredbom unijeli smo određene elemente kako bismo smanjili administrativno opterećenje. Nadamo se da to e, nećete izbrisati i ukinuti. Naš je cilj smanjiti birokraciju i nadamo se da je to nešto to što će i vijeće podržati. Hvala. cele Naravno da su ciljevi skupne uredbe iznimno ambiciozni. I morat ćemo provesti reforme ako želimo postići te ciljeve, a to će biti iznimno teško. A pogotovo postići suglasnost u pregovorima. Gospođa Megines, izvolite. Vrlo kratko. Dobrodošli, gospodine ministre. Ja vam želim eh, sve najbolje tijekom vašeg predsjedanja. Jučer sam bila u Talinu sa vašim predsjednikom vlade eh, i podupirem prioritete estonskog predsjedništva. Nisam bila prisutna na početku, tako da ono što sam čula mi se svidjelo osobito kada ste rekli ono što ste govorili o otpornosti na antibiotike. To je jako važno pitanje. Pitam se što još možemo učiniti po, po pitanju a, otpora na, otpornosti na antibiotike. Voljela, bih čuti vaš komentar na to. Brakovao nam pana pan Zastupnik Agnju, ministre, ispričavam se što nisam bio na početku sastanka, morao sam biti na jednom drugom sastanku. Ne znam je li netko spomenuo pitanje pesticida. Čini se da se vodi pravi pravcijati rat oko pesticida u lobiju zelenih. Dakle, imamo tri, tri bojna polja, to su endokrini disruptori, zatim zatim zabranu korištenja nekih tvari na poljima koje se sami, sama oprašuju i to su naravno glifosati. Dakle, Ako u, potpunosti, izbacimo herbicide i pesticide, počet će, Evropska unija će početi ovisiti o uvozima izvana. Što mislite o tome? Zahvaljujem. Dobro, možda je bolje da se ne bavimo sad još i time. E, evo sada gospodine ministre vama dajem riječ i molim vas da pokušate odgovoriti na sva pitanja koja su vam zastupnici postavili. E, hoćeš još... Aitäh, väga austatud parlamendi Mul on tõeliselt suur au siin väikse riigi ministri Hvala vam lijepa na svim postavljenim pitanjima. Velika mi je čast e, što mogu danas ovdje govoriti. Ja sam ministar koji dolazi iz male europske zemlje i nastojat ću dati odgovor na sva pitanja. Estonija zapravo nije toliko mala. Ako se prisjetimo što je sve Malta napravila tijekom svog predsjedavanja, a zajedno sa Europskim parlamentom e, i komisijom, oni su uspjeli ostvariti usvajanje uredbe o e, ekološkom uzgoju. Dakle, i Malta kao mala zemlja je ostvarila jako puno. Znači, i mala zemlja može puno toga ostvariti uz pomoć drugih. E, zahvaljujem e, svima vama i na svim postavljenim pitanjima. Kao što, su, kao što je jedan uvaženi zastupnik istaknuo, trebalo bi mi pet sati da odgovorim na sva postavljena pitanja, ali ako dopustite, grupirat ću ta pitanja u zasebne skupine i pokušati se osvrnuti na njih zajedno. Nadam se da se nećete uvrijediti što neću pojedinačno odgovarati na svako zasebno pitanje, ali osvrnut ću se na eh, relevantna tematska područja. Prvo i najvažnije pitanje je pitanje zajedničke poljoprivredne politike i budućnosti ZPP-a. Rasprava o budućnosti ZPP-a tek je na početku. Mi imamo namjeru nastaviti aktivnosti koje su pokrenula prethodna predsjedništva. Sa zanimanjem pratimo raspravu u parlamentu o budućnosti ZPP-a nakon 2020. Kad pogledam što nas očekuje u budućnosti. Nadam se da će se obje institucije uspjeti složiti oko toga da zajednička poljoprivredna politika mora i nadalje biti zajednička politika. ZPP e, mora imati na raspolaganju dostatna sredstva. E, mi bismo na europskoj razini trebali imati odgovarajuća financijska sredstva, ZPP mora biti tržišno orijentiran, ali isto tako to mora biti politika koju je jednostavno provesti u praksi i ona osim toga mora biti otporna na krizne situacije. U raspravi o budućnosti ZPP-a e, nadamo se da ćemo uskoro e, biti spremni za daljnji razgovor. Mi u Estoniji smatramo da bi digitalizacija i usluge u ruralnim područjima trebali biti bolji. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo ostvarili taj cilj. Smatramo da su digitalne usluge iznimno važne za mlade poljoprivrednike i mogli bi dati doprinos u privlačenju mladih e, u ruralna područja. Sada bih prešao na mjere upravljanja rizicima e, koje se odnose na ZPP. Ako se prisjetimo svega onoga što se zbivalo u poljoprivrednom sektoru i svih kriza, naravno da moramo povećati sposobnosti proizvođača i moramo biti spremniji za potencijalne buduće krize. To je iznimno važno kada govorimo o budućnosti ZPP-a. Moramo razmišljati i o zaštitnim e, mrežama, o sigurnosnim mehanizmima. Moramo imati na raspolaganju učinkovitije instrumente koji će nam omogućiti da se bolje nosimo s krizama. Mi ćemo tijekom našeg predsjedavanja održati neformalnu sjednicu vijeća Agrifish i na dnevnom redu će biti upravo tema upravljanja rizicima. Nekoliko riječi o takozvanoj omnibus uredbi, dakle skupnoj uredbi. Vjerujem da bi pojednostavljenje ZPPA i smanjenje administrativnog opterećenja trebalo biti jedan od osnovnih ciljeva ZPPA. To je dakle naš glavni cilj. Puno toga je već učinjeno kako bi se pojednostavio ZPP, p-a, ali još uvijek e, postoji značajan prostor za e, pojednostavljenje i racionalizaciju. A tu ključnu ulogu ima takozvana skupna uredba. Postoji jako puno važnih pitanja na kojima i oko kojih e, se predsjedništvo i Europski parlament slažu. Točno je da možda Europski parlament razmišlja naprednije e, od vijeća, ali točno je da svi sudionici u pregovorima mogu dati koristan doprinos. Što se tiče raznih prijedloga, kao što je prijedlog koji se odnosi na ekologizaciju, konkurentnost proizvođača i tako dalje, E, možda još nije potpuno jasno kakvo će biti stajalište vijeća, ali uvjeren sam da ćemo nakon e, sjednice vijeća sredinom rujna imati konkretnije informacije e, lanac opskrbe, konkurencija, nepoštene trgovinske prakse, E, jačanje položaja proizvođača u lancu opskrbe, e, borba protiv nepoštene trgovinske prakse, sve su to iznimno važna pitanja i upravo zato uživaju i uživat će našu redovitu pozornost. Zaštita tržišnog natjecanja, konkurentnost iznimno je važna u jačanju položaja poljoprivrednih proizvođača u lancu opskrbe. Pa sama provedba mora biti potpuno jasna. Ne smiju postojati različita tumačenja. Pravni okvir mora biti jednoznačan i jednako, jednako se primjenjivati. Ako govorimo o mladim poljoprivrednicima, Povećanje broja mladih poljoprivrednika jedan je od najvećih izazova za Europsku uniju. Moramo raditi na tome kako bismo osigurali održivost ruralnih područja. Kada razmišljamo o ljudima koji vode poljoprivredna gospodarstva, dobna struktura je vrlo neujednačena. Ima velik broj e, onih koji su stariji od 65, a njihov će se broj u budućnosti i dalje povećavati. Kada razmišljamo o ZPP-u i mjerama potpore mladim poljoprivrednicima, e, moramo biti svjesni toga da su te mjere potpore iznimno važne, a važno je biti svjestan i deficita u poljoprivrednoj politici. E, određene informacije o tome možemo pronaći u izvješću e, Revizorskog suda koje je objavljeno u lipnju. Dopustite nekoliko riječi o sporazumima o slobodnoj trgovini. E, živimo u svijetu koji se sve više mijenja i sve prisutniji protekcionizam i zato je važno da Europa pokaže da još uvijek vrijede međunarodna trgovinska pravila. Jako je važno poštivati ova pravila na globalnoj razini jer će se na taj način zajamčiti e, uravnoteženi razvoj. Osim toga je važno da trgovinska politika bude otvorena, kao što je to bio slučaj do sada. Sporazumi o slobodnoj trgovini koji se zaključuju moraju biti takvi da se poštuje načelo ravnoteže. Osim toga moraju se uvažiti interesi europskog poljoprivrednog sektora. Glavna poruka i glavni zahtjev koji postoji u području fitosanitarnog zdravlja odnosi se na fitosanitarne mjere koje se trebaju poduzimati isključivo kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, zdravlje životinja i zdravlje bilja. Moramo osigurati otvorenost tržišta za naše proizvođače, a to je načelo koje se oduvijek poštuje u Europskoj uniji. To je načelo koje poštujemo u Europi i očekujemo od naših trgovinskih partnera da poštuju naša načela. Postavljeno je pitanje koje se odnosi na Japan i sporazum o slobodnoj trgovini. E, želim reći da mi je drago što je komisija ostvarila napredak e, i pozdravljam taj napredak e, u ime predsjedništva. Smatram da to otvara nove perspektive za Europu. S nestrpljenjem iščekujemo naravno konačnu verziju teksta ovog sporazuma i nadamo se da ćemo u tom tekstu pronaći neke pozitivne odgovore na neka od pitanja koja su u ovom trenutku neriješena kao što je pitanje reorganizacije sanitarne i fitosanitarne politike, pitanje oznaka zemljopisnog podrijetla, zaštićenih oznaka izvornosti i tako dalje. Što se tiče Merkosura, Želio bih istaknuti da Estonija smatra i vjeruje da ćemo tijekom predsjedništva biti korak dalje i približiti se sklapanju ovog sporazuma. Za razliku od sporazuma s Japanom, riječ je o velikom izvozniku. Oko 50% izvoza Merkosura su poljoprivredni proizvodi. To znači da smo ovdje u defensivnoj poziciji i upravo zato Sklapanjem ovog sporazuma možemo se naći u situaciji u kojoj će poljoprivreda biti jedno od najvažnijih pitanja. Međutim, Europa sa svoje strane mora zajamčiti e, uvažavanje svih bitnih aspekata naših osjetljivih sektora. Nekoliko riječi o ruskom embargu koji je na snazi od 2014. i još uvijek utječe na e, europsku trgovinu. Ima nekoliko država članica kod kojih se trgovina, razina trgovine i robne razmjene još nije oporavila ni ove godine 2017. Međutim, e, naš je izvoz 2016 bio na iznimno visokoj razini i zato je važno dalje e, ulagati napore kako bi se pronašla alternativna e, tržišta i uklonile e, prepreke za ulazak na tržišta. Tržišta za poljoprivredne proizvode su doista vrlo nestabilna. Tu postoje velike fluktuacije a e, i kriza traje već dulje vrijeme. To pokazuje da je iznimno važno pratiti situaciju na tržištu u svakom trenutku. U tom slučaju lakše ćemo se nositi s negativnim implikacijama krize i negativnim utjecajima na europske poljoprivrednike. S druge strane, mogli bismo također e, reći da je došlo do poboljšanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda i da je veća stabilnost cijena. Što se tiče ekološke poljoprivrede, e, želio bih e, pohvalno spomenuti sporazum o suradnji koji je sklopljen a na prvoj sjednici vijeća kojom ću predsjedavati predstavit ćemo taj tekst i kao rezultat toga prožit ćemo potporu e, državama članicama. Iznimno je važno zajamčiti održivost poljoprivrednog tla. To je jedno od ključnih pitanja koje je važno za našu poljoprivrednu politiku. Zaštita poljoprivrednog tla znači osiguranje održivih mogućnosti za proizvodnju. Mi ćemo se baviti pitanjem kvalitete poljoprivrednog tla na posebnom odboru za poljoprivredu, a isto tako na konferenciji na visokoj razini i na sjednici vijeća Agrifish. Svjesni smo toga da je vrlo aktualno pitanje koncentracije zemlje u nekim e, državama članicama u Europskoj uniji i znamo da je to vrlo važno pitanje kojeg trebamo biti svjesni. Koncentracija e, zemlje može dovesti do toga da ljudi napuštaju ruralna područja. to također može dovesti do toga da su neki spriječeni u povratku u ruralna područja. Gube se radna mjesta, određene usluge nisu dostupne, e, broj radnih mjesta u ruralnim područjima na taj način sve manje. Istodobno ovdje je iznimno važno voditi računa o poštivanju temeljnih prava Europske unije. E, mi u Europskoj uniji ne smijemo ograničavati slobodnu trgovinu, ali se nadam da ćemo uspjeti iznaći određena rješenja koja će onda biti prihvatljiva za sve. Govoreći o zaraznim, odnosno prenosivim bolestima životinja, moram reći da je to nešto što predstavlja veliko opterećenje za stočarstvo. Riječ je o financijskom i socijalnom opterećenju. To je pitanje koje je često na dnevnom redu sjednica vijeća. I komisija i države članice redovito procjenjuju stanje e, što se tiče zaraznih e, bolesti životinja. Radi se na izradi e, koordinirane strategije i provedbi zajedničkih mjera. U Estoniji smo bili suočeni sa problemom svinske kuge, tako da su proizvođači svinskog mesa bili suočeni s problemima. E, svjesni smo svih problema koji idu ruku po ruku s pojavom e, ovakvih bolesti. Došlo je do smanjenja broja e, zaraženih životinja, ali u prošlosti smo bili suočeni sa pojavom svinjske kuge, tako da imamo iskustva u borbi protiv e, ove opasne bolesti i nismo sigurni da je ova bitka e, konačno dobivena. Isto tako spomenuta je influenza ptica. iznimno je važan paket mjera koje se mogu poduzimati i utjecaj e, mjera u borbi protiv influence ptica, posebno kada se radi o slobodnom uzgoju peradi. E, Estonija i estonsko predsjedništvo spremni su poduzeti mjere i pružiti potporu državama članicama kako bismo zajedno s državama članicama i s komisijom pronašli odgovarajuća rješenja. Kao i Europski parlament, a i komisija, i vijeće smatra da je iznimno važno rješavati problem e, rezistencije na antibiotike. To je jedan od gorućih problema U rješavanje ovog problema moramo uključiti stručnjake i za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i zdravlje e, biljka, biljaka. Estonija e, podržava usvajanje novog akcijskog plana za borbu protiv rezistencije na antibiotike. Ovaj akcijski plan bit će iznimno važan akt u narednih nekoliko godina u Europskoj uniji koji će nam omogućiti da oblikujemo potrebne politike. Prijedlozi koji se odnose na veterinarske lijekove iznimno su važni, ne samo za ljudsko zdravlje, nego i za proizvodnju e, veterinarskih e, lijekova u Europskoj uniji. To je pitanje isto tako iznimno važno i za stočarstvo i općenito za životinje, uključujući i kućne ljubimce. Iznimno je važno poduzimati e, mjere što brže i dovršiti pregovore koji se odnose na e, veterinarske lijekove, a i ljekovitu hranu. E, vijeće je pokrenulo pripremne aktivnosti E, koje su u toku već neko vrijeme, međutim postupak se ne može dovršiti prije nego što se završe razgovori koji se odnose na prijedlog e, koji se odnosi na veterinarske lijekove, a taj je prijedlog tjesno povezan e, sa prijedlogom koji se odnosi na ljekovitu hranu za životinje. E, slično kao i parlamenti, mi smatramo da su ova dva zakonodavna prijedloga iznimno važna i želimo osigurati da oba teksta budu e, vrlo e, koherentna. Estonsko predsjedništvo uložit će maksimalne napore kako bismo definirali pregovarački mandat prije kraja našeg predsjedavanja. Važno je biti svjestan toga da ukoliko se pesticidi koriste na bolji, odnosno održiviji način, to onda znači da i države članice moraju primjenjivati vlastite akcijske planove kako bi olakšali e, primjenu relevantne direktive. E, cilj nacionalnih akcijskih planova je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje i za okoliš Eh, jer korištenje pesticida uvijek proizvodi određeni utjecaj na okoliš i na ljudsko zdravlje. U akcijskim planovima predviđena su i alternativna rješenja. Ovo bi bio moj kratki osvrt eh, i pokušaj da odgovorim na postavljena pitanja. E, zaključno bih želio zahvaliti na svim postavljenim pitanjima koja su bila vrlo zanimljiva. Ako želite dobiti dodatne informacije, slobodno kontaktirajte članove mog tima koji će vam rado dostaviti dodatne informacije. E, uvažene zastupnice i zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam još jednom na pozornosti. Bila mi je velika čast govoriti pred vama. Bardzo Evo, puno hvala od svih nas. Da, vjerujem da ste uspjeli odgovoriti na većinu pitanja. Ali moram reći da je ovo bio kratak susret, ali iznimno zanimljiv. Vjerojatno e, će biti još dodatnih pitanja koje možemo, kojima možemo poslati u pisanom obliku i nadamo se da ćemo dobiti vaš odgovor. Ja sad neću sažimati ono što ste vi rekli. Mislim da je pred vama jako zanimljiv posao, da ga imate puno, da ćete imati teško predsjedanje, imate vrlo e, striktne e, rokove, trebate dovršiti neke velike stvari, a svi znamo da se 15.12. sve završava zato što počinje Božić. Dakle, prvo su ljetni praznici, a onda božićni praznici, dakle to je razdoblje u godini kada se kraće predsjeda, a imate puno posla. E, imat ćete jako intenzivno razdoblje uz malo godišnjeg odbora, zato što e, nama za nama treba da bi odraditi što je više toga moguće. Zahvaljujem vam i mogu vam samo čestitati na vašem izlaganju. Želimo vam sve najbolje u budućem radu i želimo sve dobro vašem eh, predsjedništvu za dobrobit svih nas eh, zajedno, pa tako i poljoprivrednika. Zahvaljujem. Eh, ten program na program na Dobro, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda imamo jako e, zapravo gužvast dnevni red, danas puno toga moramo obraditi. Ja nisam htio prekidati prethodnu raspravu, ali sada smo e, malo kratki s vremenom. Sada prelazimo na raspravu i na prezentaciju našeg ravnatelja Europskog patentnog ureda i želim dobrodošlicu gospodinu Hilajami kako bi nam e, govorio o e, pravnim osnovama te o patentiranju i prava patentiranja za te e, oplemenjivačkog prava vezanog uz biotehnološke procese. gospod Din eh, Jan Huitema je pozvao današnjeg eh, gosta i on je organizirao ovo izlaganje. Govorit ćemo o oplenjivačkom pravu na biljnu sortu i također o patentnom pravu. Eh, odbor Agri je u nekoliko navrata raspravljao o ovoj temi pravne zaštite biotehnoloških izuma. Osim toga imamo i rezoluciju koja se tiče oplemenjivačkog prava iz prosinca 2015. godine. Jako je bitno imati na umu sve te odluke odluke koje su donesene u okviru proširenog žalbenog odbora po pitanju patentiranja proizvoda koji potiču prvenstveno iz bioloških e, procesa. Imali smo puno rasprava o toj temi i kao što svi ovdje znate e, imat ćemo i u budućnosti. Molim vas za tišinu. Također trebamo uzeti u obzir i izjavu komisije. Došlo je do nekakvih proturječja i nekakvih kontradiktornosti između određenih e, zastupnika koji se nisu mogli složiti oko odluka nekih od tih tijela koje sam spomenuo. Komisija je objavila priopćenje o razrješavanju nekih članaka e, e, da objašnjavanje nekih članaka vezanog uz direktivu 9844 po pitanju zaštite biotehnoloških izuma. Sada vam dajem ponovno riječ, ravnateljice, i drago nam je što ste danas ovdje s nama. E, to je jako važna tema, jako zanimljiva tema i sada vam dajem riječ. Izvolite. Imate desetak, desetak petnaestak minuta. Ok, Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Hvala predsjedniče. Gospodine Sikjevski. Zahvaljujem e, svim članovima e, odbora za poljoprivredu što je pozvao, što su pozvali predstavnika Europskog patentnog ureda da danas govorimo o ovoj vrlo važnoj temi. Ova tema je jako važna i jako relevantna danas jer Vijeće Europskog patentnog ureda je donijelo jednu vrlo važnu, ulogu, jednu vrlo važnu odluku prije 11 dana. Znam da Europski e, parlament i osobito odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta i Europska komisija e, znam da ih je zanimalo pitanje mogućnosti patentiranja izuma posljednjih godina, a sada bih vam htjela dati kratki pregled vezan za pravni okvir za početak, a onda ćemo vidjeti na koji način se situacija razvija, te koji su sljedeći koreci u ovom procesu. U mom kratkom uvodu usredotočit ću te na izume koji su isključivo vezani za biljke a oni predstavljaju 8% biotehnoloških izuma. E, također bih vas, bih vas zatražila vaše razumijevanje jer neću razgovarati o zaštiti biljnih E, biljnih sorti zato što e, je to u području nadležnosti Ureda zajednice za biljne sorte. Nekoliko riječi o Europskom e, patentnom uredu jer je to organizacija koju danas ja predstavljam. Dakle, Europski patentni ured osnovan je 1973. godine. To je druga najveća međuvladina institucija u Europi. Naime, Njezine su članice sve ove države koje možete vidjeti e, na, na karti, dakle njih je 38. To znači da evropski Dakle, da nositelji patenata mogu e, pokrivati područje e, koje nastanjuje više od 650 milijuna stanovnika. Također, Europski patentni ured je globalni igrač budući da sudjeluje sa drugim velikim e, globalnim patentnim uredima, međunarodnim patentnim uredima, uredima osobito u području biotehnološkog patentiranja. tu Europski patentni ured doista predstavlja glas Europe kada je riječ naravno o patentima. Mi smo, e, razgovarali sa svih, e, sa, razgovarajući sa svih 38 članova, došli smo do zaključka da Najveći broj prijava patenata, biotehnoloških patenata dolazi upravo kroz, pa, dolazi upravo Europski patentni ured, a ne u nacionalne patentne uredne, urede. E, zatim Europski patentni ured ima preko 300 osoba koje su obučene za proučavanje patenata, odnosno prijava za patente i dakle naš proces je jako usavršen. Što se tiče pravnog okvira mogućnost e, patentiranja izuma, biotehnoloških izuma, e, jest nešto što proizlazi iz Europske patentne konvencije koja je ratificirana 1973. godine, a revidirana 2000. godine tu je također važna direktiva za o zaštiti biotehnoloških izuma 98 e, kroz 44 ili takozvana biotehnološka direktiva. Ta direktiva je uključena u propise Europske patentne konvencije već 1999. godine i koristi se kao dodatno sredstvo tumačenja europskih pravila o patentima. E, sada što se tiče sudske prakse. E, sudska praksa Europskog patentnog ureda, odnosno njezinog odbora za žalbe, žalbenog odbora je jako važna. Zašto? Za e, važna je za prijavu i provedbu relevantnih propisa konvencija i žalbeni odbor EPO-a i prošireni, e, odbor EPO-a u ovom području imaju zadnju riječ. No u posljednjem žalbenom odboru kada smo uključili direktivu o biotehničku direktivu u patentnu konvenciju e, zapravo smo došli do zaključka da e, Europski patentni ured ne može upućivati e, pitanja sudu Europske unije, ali su ali su, ali je Evropska, ali je Evropski sud donosio odluke koje su e, i u našoj sudskoj praksi bile značajne, odnosno mi smo pratili praksu, sudsku praksu suda Evropske unije. Kada govorimo o mogućnosti e, patentiranja izuma, osobito izuma koji se odnose na biljne sorte, e, jako je važno imati na umu da normalni kriteriji, da su ovdje važni normalni kriteriji za mogućnost patentiranja. Dakle, Temeljna načela mogućnosti patentiranja su sljedeća. Dakle, izum mora biti nov, on mora predstavljati jedan inovativan korek naprijed i on mora biti primjenjiv u industriji. Kada govorimo o novosti, o inovativnosti, tu treba imati na umu da nešto što je negdje uzgojeno, čak i prije nekoliko tisuća godina. Dakle, nešto, to, to nešto više nije novo. I zato EPO u naše istraživanje uključuje i u naše i u naše baze podataka uključuje sve informacije, tradicionalna, tradicionalna znanja, a, nasljeđena znanja o biljkama diljem svijeta. Također postoje kriteriji za isključivanje nekih izuma, a, o izmogućnosti patentiranja i taj kriterij se primjenjuje na biotehnološke izume, osobito u području poljoprivrede. Također imamo isključenja koja se odnose na svaki izum koji je protivan javnom redu ili moralu ili izume koje sadržavaju ključne biološke, primarno biološke procese za proizvodnju biljaka ili životinja ali to ne uključuje mikrobiološke i neke druge tehničke procese. E, dakle, e, to proizlazi iz članka četvrtog e, biotehničke direktive 98 kroz 44 i te su odredbe identične odredbama koje se bave istom tematikom u Europskoj patentnoj konvenciji. Također imamo isključivanje biljnih i životinskih vrsta koje, nisu, koje se ne mogu patentirati prema članku druge direktive o zaštiti biotehnoloških izuma i te temeljem ekvivalentnih propisa iz Europske patentne konvencije. No, biljke i životinje ipak se mogu patentirati. Naravno, ako tehnička izvedivost eh, nije ograničena na, neku posebnu eh, biljnu ili životinsku vrstu, kao što je na primjer biološki materijal koji je izoliran iz eh, svog biološkog okruženja ili koji je proizveden putem tehničkih procesa koji se mogu i putem tehničkih procesa. Dakle, biljne i životinske vrste su isključene, ali mogu se patentirati biljke i životinje pod određenim kriterijima. kriterijima. Primarno biološki procesi za proizvodnju životinja i biljaka ne mogu se pak patentirati. Dakle, ove, ovi propisi su pojašnjeni i u okviru proširenog žalbenog odbora EPO i to već 1990. godine. Tada smo dobili odluku vezano za isključivanje biljenih, vrsta i ta je, je odluka u skladu sa člankom drugim e, direktive, biotehnološke, biotehnološke direktive. Dakle, mogu se e, biljke patentirati ako nije riječ o biljnoj e, sorti, već o nekim karakteristikama te biljke, dakle onda se one mogu patentirati. E, onda ću nešto reći o primjerno biološkim procesima za proizvodnju biljke, zacijelo ste čitali u novinama, čuli ste za odluke Prokol 1, i tu se postavilo pitanje, ako se uključi i jedan tehnički korak u proces selekcije, i u procesu uzgoja, je li to onda primarno biološki proces? Ili u tom slučaju govorimo o tehnološkom procesu? Dakle, naš prošireni odbor, žalbeni odbor je rekao da bi takav, da takav, da takav tehnički korak koji je između prirodnog procesa e, križanja i selekcije ne čini sam proces tehničkim, odnosno ne daje, ne daje mu samo po sebi tehničku narav. Ali onda se postavilo pitanje, ako se biljke mogu patentirati, u konvencionalnom, a, konvencionalni sustav uzgoja nije, nije moguće patentirati, a kada imate biljku možete vidjeti je li tu biljku proizveo tehnički proces, na primjer neka, neka nova tehnika uzgoja ili je ta biljka rezultat konvencionalnih procesa uzgoja, kao što je na primjer selekcija i križanje. Dakle, što se događa sa takvom vrstom biljke, odnosno sa takvom vrstom biljnog proizvoda? Može li se on patentirati ili se ne može patentirati? Dakle, ne postoji jasna, odredba u biotehnološkoj direktivi o tome, pa niti u Europskoj patentnoj konvenciji. Tako da se to pitanje razmatralo u proširenom žalbenom odboru EPO-a. i e, prošireni Žalbeni odbor došao je do zaključka da se takvi biljni proizvodi ipak mogu patentirati. Dakle, e, isključenje e, se ne odnosi na biljni proizvod. Ali kao što je predsjednik već rekao, komisija je pobliže promotrila pripremni, e, dakle pripremni materijal biotehnološke direktive i došlo, se do zaključka da je namjera e, zakonodavca da isključi biljni proizvod koji se dobiva e, primarno biološkim procesima, dakle da isključi takve proizvode, proizvode od mogućnosti patentiranja. Dakle, to sve sve to datira od studenog e, prošle godine i u tom trenutku je EPO e zaustavio sve prijave, odnosno blokirao je, zamrznuo je sve prijave e, dok se pitanje ne riješi. Dakle, dok se ne riješi pitanje biljnog proizvoda koji se dobiva primarno biološkim procesom. Dakle, dok se ne riješe pravna pitanja, moramo zaustaviti sve postupke, moramo zamrznuti sve postupke da nikome ne bismo naštetili. Zatim države članice razgovarale su dakle o ovoj temi. EPO je pripremio prijedlog za amandmane a, provedbene uredbe i temeljem tog prijedloga Administrativno vijeće Europskog patentnog ureda 28. lipnja odlučilo je izmijeniti pravila 27. i pravilo 28. Europske patentne konvencije. Tako da biljke ili životinje koje su isključivo dobivene primjereno biološkim procesima budu isključene iz mogućnosti patentiranja. Dakle, ova izmjena zakonodavstva primjenjuje se na sve postupke. Na sve postupke koji su u tijeku, koje su bili u tijeku kada je amandman stupio na snagu, a to je bilo 1. srpnja 2017. godine. Dakle, primjenjuje se na sve zamrznute prijave, trenutačno zamrznute prijave i naravno na sve buduće prijave za patente. Što mi sada radimo u EPO? Dakle, e, svi postupci e, prijava patente e, se sve prijave se dakle postepeno počinju rješavati, s time da se primjenjuje novo pravilo i na novi način dakle rješavamo ovo pitanje biljnog proizvoda koji proizlazi iz primarno biološkog procesa. Smjernice za razmatranje, a one to su kod nas radene upute za ispitivače, a Također imamo i informacije za javnost koje će također biti izmijenjene, baš kao i ove upute e, za ispitivače. I sve te izmjene stupiti e, na snagu, e, to jest bit će objavljene u listopadu, a stupit će na snagu ove godine u studenom. Istovremeno, još od 2016. godine Radimo vrlo blisko sa Uredom zajednice za biljne sorte, sa CPVO-om. Želimo osigurati dobro uzemno razumijevanje naših sustava i procesa. Također, želimo vidjeti postoje li neke metode koje možemo bolje koristiti ako ih uzajamno koristimo. Na primjer, možemo li bolje koristiti informacije koje posjeduju jedni ili drugi, metode koje koriste jedni i drugi i želimo a, izbjeći situacije u kojima bi se nešto što je relevantno zanemarilo. Također ćemo zajednički obavještavati javnost o svim našim koracima to ćemo naravno učiniti e, na javnoj konferenciji u Briselu u prosincu e, i ovo je ujedno i poziv i vama da sudjelujete na toj konferenciji. U EPO imamo jednu posebnu mjeru kvalitete za biljke, odnosno za prijavu patenta za biljne proizvode. Imamo također i takozvane osjetljive slučajeve i zato pokušavamo posebno pratiti sve prijave koje se odnose na biljne proizvode. Zbog osjetljivih slučajeva mi koristimo i usluge pravnika, zatim pokušavamo uzeti u obzir sve društvene i sve etičke aspekte u obzir kada primjenjujemo, kada primjenjujemo isključenje od mogućnosti patentiranja. Dakle, mm, ovo je i od nacionalnog interesa zato što postoje države članice koje nadziru naš rad i e, našu praksu i e, mogu zaključiti da imamo zajedničko također shvaćanje rezultata. Ponekad, e, naravno, to nije uvijek slučaj. Ponekad imamo i razilaženja u shvaćanju, ali u svakom slučaju naš rad se jako pomno prati i u nacionalnim i u državama članicama, ali i među nevladinim organizacijama. Evo toliko od mene, to je sve što sam htjela reći u ovom dijelu izlaganja. Ako imate pitanja, ja sam tu za sva vaše pitanja, odnosno da ću vam rado odgovore. Dobro, vjerujte mi da će biti pitanja. Evo, započet ćemo sada na početku sa sa gospodinom Huitemom. Izvolite, imate riječ. Uh, Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem e, gospođi ravnateljici na tome što je došla ovamo i izvijestila nas e, o svim izbivanjima. Iznimno mi je drago što vidim da je Europski patentni ured doista uvažio sugestije i ovog doma. 2015. E, postojala je velika većina na odboru AGRI što se tiče mogućnosti e, patentiranja biljaka dobivenih e, biološkim procesima. I jako mi je drago što ste to uvažili i što ste o tome govorili. Imao bih nekoliko pitanja. U ovom trenutku ima e, nekih stotinjak zahtjeva za patentima za e, biljne vrste koje proizlaze iz bioloških procesa. E, ti postupci su u toku. Koliko će dugo trajati sada nakon što je EPO donio odluku o izmjenama bitnih propisa? Drugo pitanje što je sa klasičnim e, mutacijama procesa uzgoja? Što je sa mutagenima? E, kakve tu implikacije postoje u pogledu prava na patentiranje? Treće, možete li zajamčiti da određeni proizvodi koji imaju određene značajke koje proizlaze iz bioloških e, procesa, da su oni izvan područja primjene mogućnosti patenata, iako e, postoji mogućnost odobrenja patenta primjenom novih metoda uzgoja? Drugim riječima, smatrate li da potencijalno postoje određene nepraznine praznine što se tiče odobrenja patenata kod e, novih e, metoda za uzgoj bez obzira na odluku koja je donesena 29. lipnja. Hvala. U redu, hvala. Evo, izvolite Štrajer. Hvala vam lijepa na tome što ste došli na sjednicu našeg odbora. E, klub Pučana radio je na rješavanju cijelog ovog pitanja 2015. i moja zemlja, Nizozemska, e, odgovorna je za proizvodnju nekih 35% sjemena na globalnom tržištu i to nam je iznimno važno pitanje. E, odluka koja je donesena i iznimno je važna za nas e, s obzirom na stavljanje na tržište određenih e, biljnih vrsta. Zanima me što će se dogoditi s obzirom na patente koji su odobreni. Eh, hoće li sami podnositelji zahtjeva morati ići na sud kako bi osigurali eh, mogućnost ostvarivanja svojih prava i što je sa novim metodama uzgoja u odnosu na tradicionalne metode uzgoja? Drugo pitanje. Eh, veliki e, oplemenjivači mogu koristiti određene metode, mogu koristiti klasične i tradicionalne metode kao i moderne Spomenula bih Monsanto i Bayer koji su već najavili da žele uložiti žalbu Europskom uredu za patente u odnosu na ovu odluku. Zanima me do kojih će to implikacija dovesti? Hoće li oni raditi na poništenju ove odluke? Kako ćete pratiti učinke koje proizvodi odluka Europskog ureda za patente? E, smatram da je područje ocjene u trajanju od godinu do dvije iznimno važno. Postoje značajne implikacije na svjetsko tržište sjemena. E, ne postoji e, globalna zabrana za odobrenje patenata za tradicionalno uzgojene vrste. Tu postoje značajne mogućnosti za velike firme kao što je Monsanto. Kako ćete riješiti to pitanje? Tarabela, izvolite, imate dvije minute. Hvala predsjedniče. Gospođo, puno vam hvala. E, podsjetili ste nas da je EPO važna međuvladina organizacija. Ali Znam da vam nije lako s obzirom na broj zaposlenika jer vrlo često vam e, postavljaju razna pitanja i rešetaju vas, a nije vam lako raditi u tim uvjetima. Što se tiče prirodnih e, karakteristika, koje nove tehnike genetičke manipulacije koje su opisane u patentu a koje ne omogućavaju razlikovanje urođenih karakteristika što je sa takvim biljnim proizvodima i što je sa takvim patentima ako ti patenti ne budu zabranjeni, dogodit će se to da će se velike industrije u potpunosti dograbiti će zapravo u potpunost vladat će bioraznolikošću u poljoprivredu i neće ih biti moguće kontrolirati dok će oni u potpunosti kontrolirati poljoprivrednu proizvodnju i to je doista opasnost. Što to znači? Hoćemo li zabraniti svaki patenti? svaki patent koji uključuje ovakvu vrstu koji uključuje ovakvu vrstu proizvoda i koji se dobiva iz križanja ili selekcije. Pani poseł Hojbuš. Herzlichen Dank. Zastupnica Hojbuš. Hvala vam lijepa. E, jesam zapravo razočarana onime što ste napravili sa ovim e, zadatkom i s reakcijom na komisiju. E, rekli ste da želite izuzeti konvencionalni uzgoj, ali istodobno ste vrlo usko tumačili konvencionalni uzgoj. E, problem sa mutacijskim uzgojem je već spomenut, ne bih željela dalje ulaziti u to. Međutim, govorili ste i o biotehnološkom izumu na kojem to mora počivati, a istodobno se dopušta da se dodijeli patent u odnosu na određene genetičke značajke. E, tu moram biti kritična ako pogledamo na internetu koja je to metoda, kako se proizvodi ta genetska značajka, ako postoji ta značajka u prirodi, e, u biotehnološkom izumu praktički se to tek identificira. Ono što vi radite je otvaranje e, posla u vrijednosti od milijarde za industriju. E, što će onda raditi u budućnosti mali poljoprivrednici ako ne znaju postoji li već neka značajka koja je patentirana? E, to više uopće neće biti pod kontrolom. E, već je spomenuto da mi praktički prodajemo genetiku industrijskim poduzećima, genetika više nije u rukama civilnog društva. Ne znam e, kako želite postupiti u budućnosti s obzirom na ove pravne praznine jer će doći do novih postupaka. Pretpostavljam e, da će biti jako puno podnositelja zahtjeva za patentom. Kakve su vaše namjere? E, želite li vi s aspekta patenta provjeriti djelotvornost novih e, pravila? E, može li se doista spriječiti patentiranje konvencionalnog uzgoja? Što je vaš sljedeći korak? I još jedno pitanje. E, što se tiče ovog procesa odlučivanja, zanima me u kojoj su mjeri bili uključeni ljudi na koje to utječe. Jesu li bili uključeni poljoprivrednici, poljoprivredne organizacije, organizacije za zaštitu potrošača, nevladine udruge? Jesu li svi oni bili uključeni? Svi oni koji se zalažu za to da se zabrani mogućnost patentiranja života? Hvala. Zastupnik Agnju. Hvala vam lijepa. Siguran sam da nisam jedini u ovoj dvorani e, koji smatra da je sada ova tema još kompliciranija nego što smo prije mislili. Tako da sam potpuno zbunjen nekima od stvari koje ste iznijeli. Spomenuli ste da postoji mogućnost patentiranja životinje. Možete li mi navesti primjer životinje koju su ljudi kreirali, a koja nikad prije nije postojala? Ja se ne mogu sjetiti niti jedne. Naprosto mi to ne uspjeva. A isto se odnosi i na biljku, poljoprivrednu kulturu. Ako ljudi nešto proizvode u epruveti što nikad prije nije viđeno, možete li navesti primjere? Čuli smo neke komentare, e, rečeno je da ne bi trebali uopće postojati patenti. Mislim da bi je to kratkovidno gledanje. Ako netko želi unaprijediti određenu sortu, određenu vrstu, to zahtjeva velike troškove i oni očekuju određenu nagradu, a u svakom slučaju patenti ne traju vječno. Možete nam reći koliko dugo traju, čini mi se da je to 20 godina, molio bih da potvrdite ako je tome tako. Hausling. Hausling. Hvala lijepa. Slažem se s većinom i zapravo moram reći da mi je pravo razočaranje ono što ste odradili nakon puno godina. Sjećam se onih odluka iz 2015. ali već 2011. smo imali većinu. Ako pogledamo izbliza ovu temu, vidimo da ima tako puno praznina i mogućnosti da se pravila izigraju i nekako mi se čini da se stvari neće promijeniti u praksi. E, što je sa onih 200 patenata koji su već dodijeljeni? Kako će to izgledati u budućnosti? E, kako ćete to formulirati? Što to ako slučajno dođe do određenih mutacija, pa ipak postoji mogućnost patentiranja. Što je slučajna mutacija? Meni se čini da tu ima jako puno e, rupa. E, zapravo vaš ured e, egzistira zbog toga što dodjeljuje patente. Što će se dogoditi ako budete imali restriktivniji pristup i kako će to funkcionirati? Ja pretpostavljam da neće doći do promjene u praksi konkretno pitanje. E, postoje razilaženja što se tiče slučajne mutacije između firme Heineken i još jedne firme u proizvodnji piva u pogledu ječma. Eh, hoće li tu doći do primjena? Zanimljivo bi bilo vidjeti. To je ono što zanima javnost i to je klasični primjer gdje patentiranje izravno utječe na proizvodnju i u konačnici na proizvode koje potrošači konzumiraju. Zahvaljujem. Želim dobrodošlicu našim gostima. Eh, gospodin tema ih je pozvao i želim vam e, dobrodošlicu i evo zaista sudjelujete na jako složenoj i zanimljivoj raspravi. Dobrodošli. Gospodin Andriju. Oui, merci, président. Hvala predsjedniče. Prije svega želim, želim zahvaliti e, ravnateljici i ispričavam se e, što nisam mogao biti prisutan na početku vašeg izlaganja pitanja koje su postavljena nadovezuju se na ova koja su već postavljena. Želio bih dobiti e, pojašnjenja vezana za neke aspekte, osobito za pitanje svih tih e, novina, e, kriterija selekcije, iako ste o tome već govorili u vašem izlaganju, iako bih, volio bih da čujem nešto više o tome. Također me zanima sljedeće, dakle aspekti zaštite. Što se događa kada industrija, na primjer, uzme nekakav e, genetski e, resurs koji pripada javnosti, evo to se na primjer danas često događa. Dakle, kada se industrija dokopa takvih resursa. Što se onda događa? E, I, gospodin Tarabela, pozivam se, nadovezujem se na njega. On je rekao da je pred nama zapravo jedno veliko područje o kojim se treba pozabaviti, dakle to su velike industrije, Bayer, Monsanto i mislim da je pred nama veliki izazov, a to je da EPO dobije dodatne resurse. Kada pogledate koliko, koliko je u kojoj mjeri je potrebno provoditi istrpne istraživanja, E, kada pogledamo kakvi su izazovi, e, mislim da bismo se zajednički trebali boriti da naš ured dobije dodatne resurse. E, htio bih da mi nešto kažete i o pitanju definicije biljine sorte. Dakle, to je element koji je dosta kompleksan i to je pitanje koje mi se čini središnjim i koje zapravo omogućava velikim industrijama da se dokopavaju takvog materijala i da vuku dosta značajne poteze u ovoj igri. Ja, vielen dank. Ähm. Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa. E, sigurno ste primijetili da baš nismo zadovoljni vašim e, izlaganjem. E, na odboru za poljoprivredu velika većina smatra da ne treba patentirati živa bića biljke i životinje. E, jedno drugo pitanje. E, postoji li potreba za izmjenom određenih zakona e, jer očito postoji određeni zakonodavni okvir koji dovodi do ovakvih vaših izjava. Rečeno je da se ne možete baviti propisima koji se odnose na sjeme, međutim ako se radi o uzgoju određene biljne vrste, E, tu postoji opasnost e, da kada se odobri patent iz bilo kojeg razloga i na bilo koji način e, to ugrožava život poljoprivrednika jer ovdje govorimo o novim metodama uzgoja i uvijek smo govorili da poljoprivrednici moraju imati slobodu i mogućnost izbora a druga, drugo pitanje je povlastica uzgoja i tu treba postojati mogućnost korištenja genetske raznolikosti. I To je ono što postoji u praksi. Međutim, ako se onda dodijeli patent, što onda? E, ili vi pak ne vidite tu nikakve opasnosti? Zastupnica Meginis, hvala vam lijepa. Ovo je vrlo stručno pitanje i što se tiče uzgoja i što se tiče zakona, tako da bih postavila jedno potpuno jednostavno pitanje. Sinoć sam gledala jednu emisiju na BBC-u i to je bilo fascinantno. E, riječ je o uzgoju naranči koje se lako gule. E, očito je to nešto za lijene ljude. Ali e, to je zanimljiva tema. Treba nekih 8 do 10 godina da se proizvede naranča čija se kora lako guli. Pretpostavljam da je to nešto što se može patentirati jer kako ostvariti povrat na uložena sredstva? Naravno, poduzeća moraju ulagati vrijeme i novac u razvoj novih sorti. Ako se koriste e, e, redovne konvencionalne metode, a ne GMO. E, molim odgovor na ovo pitanje, jer naravno proizvođači smatraju da je to nešto prirodno što će se i onako dogoditi, ali zapravo većina povrća i voća su takvi da su zapravo rezultat vrlo sofisticiranih tehnologija u uzgoju kako bi bili u obliku kakav imamo danas. Da, vidim da je jako zanimljivo kako eh, eh, kako reagirate i na pitanje o tim umjetnim narančama. Idemo dalje. Izvolite. Thank you very much. Eh, I'm sorry I could... Zastupnica Kaudenbach. Hvala vam lijepa. Nisam slušala vaše početno izlaganje. Možda ste već dali odgovor na pitanje koje bih ja sada postavila. E, e, čuli smo da postoji 320 zahtjeva za patentima. E, ova odluka dovešće do promjena u pravilima. Kakvi su rokovi za donošenje odluka? Drugo pitanje. Izvjestitelj u sjeni za pitanje reprodukcije bilja. Dakle, ja sam izvjestiteljica i zanima me E, do kakvih će problema ove promjene dovesti, jer onda ne postoji povlastice uzgoja. E, dakle, kakav će utjecaj imati ova odluka na sektor uzgoja? E, zastupnik Flanagan. Hvala vam lijepa, ovo je bilo vrlo zanimljivo. Vrlo stručna tema, kao što svi kažu. Zanima me, jesu li već registrirani neki patenti za kanabis koji se koristi u medicinske svrhe ili su na čekanju? Bardzo dziękuję. Czy możemy poprosić przedstawiciela? Zahvaljujem. A sada dajem riječ predstavniku komisije. Izvolite, gospodin Gal. Imate, molim vas, riječ, ali budete kratki, molim vas. Ne želite se javiti za riječ? Da ili ne? Hvala predsjedniče i zahvaljujem eh, gospođi Pila Jama i svim zastupnicima koji su izložili svoje mišljenje o ovoj veoma zanimljivoj temi. Kao što ste čuli, dobili smo odluku proširenog žalbenog odbora EPO. Dakle, u studenom će objaviti uputu u kojoj će razjasniti koja je bila namjera zakonodavca kada je sastavljao e, u direktivu iz 1998. godine, dakle gotovo 20, e, gotovo 20 godina. Dakle, tu je riječ o biljnim proizvodima koji proizlaze iz E, primarno bioloških e, proizvoda. Mislim da su njihove odluke prilično, prilično jasne, a također je vijeće usvojilo zaključke u veljači ove godine a tu je i administrativni upravni odbor Europskog patentnog ureda koji je izmijenio um, provedbenu uh, uredbu Europske patentne uh, konvencije, konvencije. Smatram da je to uh, dobar korak u pravom smjeru. Vi ste postavili jako puno zanimljivih i tehničkih pitanja i um, mislim da je jako, da mislim da je, da je potrebno još razmišljati kako bi se istražile neke nove teme. I komisija bi također trebala razmisliti o različitim temama i e, razgovarati o onome što je učinjeno sa državama članicama vezano za ta različita pitanja i onda eventualno kasnije se vratiti na ove teme. Hvala lijepo. Thank you, uh, Hvala predsjedniče, hvala svim članovima odbora na svim pitanjima. Doista ste mi dali uh, Doista ste mi dali samo deset minuta da odgovorim na sva ova pitanja. Dat ću sve od sebe. Pokušala sam grupirati neka od vaših pitanja, a pokušat ću i brzo govoriti kako bi odgovorila na što više pitanja a na pitanje na koje neću odgovoriti možete mi se obratiti kasnije. Što se tiče statistika, dakle, pitali ste me, za prijeve za patente koje su još u u tijeku i odobrene patente. Imamo otprilike 300 prijava za patente koji se odnose na biljne proizvode i koji su još uvijek u tijeku, a na koje zapravo utječe ovaj zamrznuti postupak. Dakle, taj, ti postupci, bez obzira radili se o odobrenjima za patente ili žalbama, se sada nastavljaju, dakle oni su bili zamrznuti, i mi smo se doista a, predali tom poslu i pokušavamo razmotriti sve prijave za patente unutar 12 mjeseci i unutar 15 mjeseci sve žalbe. Znači to je otprilike vremenski okvir, naravno može biti iznimaka kada je potrebno više vremena, ali otprilike se sve rješava unutar godine i godine i po. dakle, unutar godine i godine i po bismo se trebali pozabaviti i završiti posao vezan za prijave koje su u tijeku. E, također je neko spomenuo 80 patenata koji su odobreni u prošlosti za biljene proizvode. E, ti e, patenti više ne ulaze u nadležnost EPO-a. Patent vrijedi najviše 20 godina. 20 godina ostaje, tako reći, na snazi i nositelj eh, patenta svake godine mora plaćati eh, godišnju naknadu. Ako eh, nositelj patenta ne plaća tu naknadu u onim zemljama gdje je patent validiran, onda se patent više ne može primjenjivati. Drugim riječima, on je na neki način povučeni. Postoji 80 patenata kojima smo prema našim statistikama koje smo predstavili državama članica E, manje od, manje od polovice njih e, su još uvijek, se još uvijek primjenjuju i nositelji e, patenata bi trebali poduzeti neke korake ili pak neće poduzeti nikakve korake. Onda je e, bilo jako puno pitanja vezano za nadzor, odnosno što se događa nakon donošenja odluke. O tome smo već razgovarali u okviru našeg upravnog odbora i predsjednik našeg upravnog odbora je u više država članica rekao da smo mi spremni pripremiti se recimo za godinu i godinu i pol u okviru ovog ciklusa o kojem sam malo prije govorila. Dakle, nama je cilj obavijestiti države članice o situaciji i prikupiti sve povratne informacije i vidjeti što se zapravo dogodilo sa tim relevantnim prijavama za patente. Onda se postavilo pitanje vezano za uključivanje nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih organizacija. E, u Europskom patentnom uredu imamo stalni odbor i nadzorni odbor e, e, e, gdje, su prisutni ad hoc članovi ali i predstavnici organizacija potrošača i korisnika tako da dobivamo na taj način povratne informacije ali to nije jedini način na koji EPO uzima u obzir mišljenje javnosti i povratne informacije javnosti na primjer kad je riječ o ovoj temi mnoge organizacije korisnika poslale su EPO u pismo slale su svoje komentare slale su svoje prijedloge prijedloge i e, ja vam mogu obećati i obećavam vam da niti jedna ovakva inicijativa neće biti zanemarena. Razmatramo e, sve aspekte koje moramo uzeti u obzir. Jer naravno, ljudi koji gledaju izvana drugčije doživljavaju situaciju i jako je dobro dobiti sve te povratne informacije i komentare. Onda ću se pozabaviti pitanjima koja su bila nešto više tehničke naravi, ali najprije dva pitanja koje se odnose na, na nutricionističke proizvode i proizvode kao kao što je kanabis. Dakle, nemam nikakve informacije vezane za prijave za kanabis kao, kao, kao lijek. Onda su tu i ovi drugi patenti takozvani biopatenti, e, ja vam ne mogu komentirati e, ništa e, o njima budući da je žalbeni postupak u tijeku. Onda je bilo nekoliko pitanja vezanih za naše poljoprivrednike i vezano za naše uzgajivače kojima je potrebna sloboda djelovanja i govorili ste o tome kako bi mogli naštetiti patenti koji su odobreni u tom području. U tom kontekstu željela bih usmjeriti vašu pozornost, a vi to zacijelo već znate, na sporazum dakle o jedinstvenom patentnom sporazumu. Dakle, mi čekamo da se taj sporazum ratificira i nadamo se da će taj instrument stupiti na snagu. Jer u, e, o sporazumu o EPC-u Postoji e, dakle izuzetak za uzgajivače kada je riječ o tim kada je riječ o tom jedinstvenom jedinstvenom patentnom dokumentu Neke države članice, ali ne sve, mogu uključiti u nacionalno zakonodavstvo iznimku za uzgajivače. E sada pitanja o mutogenezi. Mutogeneza je, kao što smo objasnili u dokumentu koji je priredio naš upravni odbor, mi smatramo da je tehnička mutogeneza, tehnički proces. nasumična mutogeneza jest spekulativna i kao što je gospođa McGuinness rekla, vi ne možete znati koji će biti rezultati. I mogu se dogoditi i neželjeni rezultati. Dakle, radi se o procesu koji nije stabilan. I ta metoda bi zahtijevala puno više vremena, ali nove uzgojne tehnike, neke od tih tehnika unose mutacije i oni se smatraju tehničkim izumima i smatraju se i u tom smislu se nove uzgojne tehnike ne smatraju primarno biološkim procesima. Onda je tu bilo pitanje o urođenim karakteristikama, odnosno obilježjima. Ovo je jako tehničko pitanje i ja bih ako smijem uopće, Dakle, pitanje o urođenim e, karakteristikama i, patentima vezanima za urođene karakteristike. Naime, urođene karakteristika u sljedećem sustavu može ovako funkcionirati. Dakle, možemo imati poznatu biljku, imamo sada nova pravila i sa tim novim pravilima ne možete zatražiti, evo tražim primjer. Zamislite da, e, sam ja, da, uzgajam krastavce. Dakle, imam, e, zamislite da želim uzgajati crvene krastavce. Dakle, zelen, krastavci su zeleni, ali ja želim crvene. Ako bih u okviru novih pravila zahtijevala crvene krastavce, onda bi oni ulazili u iznimku. Dakle, ako bi tvrdila da se radi Dakle, sama činjenica da imate crvenu boju u krastavcu, koja je, je rezultat tehničkih, tehnoloških metoda, u krastavcu. Ali onda urođene eh, karakteristike krastavca ne bi bile zaštićene. Ali onda opet imamo članak osmi eh, iz direktive, biotehnološke direktive, koja širi, proširuje zaštitu. I onda se, naravno, može postaviti pitanje na nacionalnim sudovima odnosno uzgajivač bi pred nacionalnim sudovima e, morao e, e, predočiti dokaze je li to biološki proces ili tehnološki proces. Dakle, to je manje više odgovor na ovo pitanje koje zahtjeva puno više vremena od ovog kojem je dodijeljeno. Trebalo bi mi barem 45 minuta gdje bi govorila o patentnom pravu, a to mi ne daju, to ne daju mi toliko vremena. Znam da ovaj odgovor nije, nije jasan, ali na tom javnom događanju koje ćemo organizirati, o kojem se malo prije govorila, pokušat ćemo malo jasnije objasniti ovo pitanje i pokušat ćemo to također jasno e, iznijeti u našim smjernicama. Ali unutar ovih deset minuta koje ste mi dali moram se zaustaviti na objašnjenju. dakle, jednostavno nemam više vremena za pojašnjenje ovog pitanja. Dakle, rezime ovoga je sljedeće. Urođene karakteristike se mogu patentirati ako su izolirane od prirodnog okruženja prema biotehnološkoj direktivi komisije i prema posljedično Europskoj patentnoj konvenciji. I sada se postavlja pitanje koliko dugo može koliko dugo se širi zapravo ta zaštita i na koji način će uzgajivač donijeti, na koji način će uzgajivač iznijeti dokaze da nije, da nije prekršio propise, ali to je opet na nacionalnim sudovima da na njima je da donesu odluku o tome i da donesu presudu o tome. Evo ponestaje mi vremena. Zamolili su me također i da iznesem nekoliko primjera vezanih za biljke i životinje. Svaka prirodna životinja ili svaka prirodna biljka koja je na polju, naravno ne može se patentirati, zato što ona nije nova. To je, o tome se radi. Ali, na primjer, ako imamo životinju koja ima nekakav e, medicinski učinak. E, Naprimjer, postoji izum gdje se uključuje određene obilježje u, samu samo kravu, ako smijem tako reći, tako da krava ima, odnosno njezino mlijeko ima medicinski učinak, ali nije ta krava e, sama po sebi e, koja će biti zaštićena, već e, će biti taj proizvod koji se, koji se koristi za mlijeko koje će pak imati medicinske svojstva. Kada govorimo o patentiranju životinja, postoji još kriterije postoji još kriterija koji se uzimaju u obzir, a to su kriteriji vezani za etičke aspekte, to su kriteriji vezani za moral, za moral i javni, javni red. E, mora se uzeti u obzir i patnja životinja, dakle ne možete apsolutno sve patentirati niti u ovom, niti u ovoj domene. Gospodin Terabela je postavio također pitanje. Ja radim u epo više od 20 e, godina i mogu reći da još uvijek uživam raditi u epo i jako mi je drago e, da vidim interes za pitanja kojima se bavimo, budući da pitanja kojima se mi bavimo imaju i društvenu i etičku važnost. Dakle, postoje e, instrumenti koji, koji, koji bi nam omogućili da se ova pitanja, da se ovim pitanjima dobro nosimo i EPO čini sve kako bismo bili u skladu sa potrebama koje nam donose nova vremena. I ja vam zahvaljujem i ispričavam se što sam malo prekoračila vrijeme. Zgoda na, pomido, na červona. Dobro. Crveni krastavci. Ali ako ćemo imati crvene krastavce, onda će rajčice morati biti zelene ili crne, ne znam, neke druge boje. Dobro, evo, možemo reći samo da smo navikli na neke druge stvari. Dame i gospodo, puno vam eh, hvala na ovoj zanimljivoj raspravi. Vi ste nam pokušali, e, ravnateljica, odgovoriti na čitav niz važnijih pitanja i to ste učinili jako dobro. Dakle, vi ste to govorili, ali na neki način kao, ste, kao da ste nas podučavali dajući nam e, puno primjera. Vrlo slikovitih primjera. Mislim da su to jako zanimljive e, stvari, dobro ste nam objašnjavali i htjeli bismo se vratiti ovoj raspravi kako bismo stekli veća znanja na tom području. Želim vam sve dobro i Rado bismo vas ugostili ponovno i u budućnosti. Na sljedećem sastanku, nadamo se da će biti održan e, u nekom kratkom vremenu, da ćemo vas moći ponovno vidjeti i očito je da postoji velika potreba za razgovor o tim temama i za razumijevanjem onoga o čemu smo raspravljali danas popodne. Takve informacije su iznimno bitne, bitno je razumjeti neke složene procese. Važna je ta tema i važno je o tome razgovarati s državama članicama i o tome smo razgovarali i o mnogim drugim stvarima i za vrijeme radnog ručka. E, puno vam hvala na ovome što ste nam objasnili i vidimo se još kojom prilikom. Sada ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo 15 minuta za svaku od njih. Ne znam kako ćemo to uspjeti, ali moramo. Evo, sljedeća točka dnevnog reda je e, točka za koju je zadužen e, zastupnik Zani. Evo, Imamo 15 minuta za raspravu o vašoj točki, znači opći proračun za Europsku uniju za financijsku e, godinu 2018. Svi dijelovi. Neću vam više krasti vrijeme, mislim da trebate odmah prijeći na stvar, neću napraviti uvod. Imate 15 minuta za sve, za sve ono što vi kažete, za pitanje, za odgovor i za komisiju. Maksimalno 15 minuta. je Thank you very much, I try to be very quick. Uh, Hvala eh, predsjedatelju, pokušat ću biti eh, brz. Eh, danas ću vam predlažiti nacrt mišljenja za proračun za 2018. godinu. Svi se slažemo koliko je poljoprivreda važna, budući da ima veliku važnost. Zato treba povećati proračun za poljoprivredu u okviru proračuna za 2018. godinu. Naravno, tu su elementi koje treba osnažiti. Evo nekoliko stvari. E, budući da imamo višegodišnje planiranje, možemo pretpostaviti da će proračuni unutar naslova 2, odnosno sredstva unutar naslova 2, ostati takva kakva jesu, uključujući i nacionalne omotnice. E, također, e, namjenska sredstva i, e, iz i, nepravilnosti iz prethodnih godina trebale bi ostati pod naslovom dva. Administrativni troškovi moraju se osigurati za zajedničku poljoprivrednu politiku. Također, želim spomenuti da bi Brexit mogao imati značajan financijski učinak na poljoprivredu u budućnosti. Zato pozivamo komisiju da uzme u obzir i i proračunski rizik povezan s ovime. Također želim spomenuti da će 2018. godina biti posljednja ugodna proračunska godina za poljoprivredu e, jer e, dokument e, za, razmatranje Europske komisije doista crta loš scenarij za poljoprivredu i ruralni razvoj. Moramo pokazati svoju odgovornost u vremenima kada smo suočeni sa velikim rizicima i kada pripremamo za višegodišnji financijski okvir. Moramo biti razumni razumni, moramo braniti ono što imamo i ja pozdravljam do odluku koordinatora koji mi je dao u zadaću da sastavim ovo, da sastavim ovo mišljenje u ime našeg odbora. Dakle, Financiranje prijedloga Omnibus treba se osigurati za 2018. godinu, odnosno u proračunu. Pozdravljamo sredstva za obveze kojima se, odobrena sredstva za obveze u iznosu od 40 milijuna eura koji su namijenjeni borbi protiv životinskih bolesti i biljnih nametnika. I napokon što se tiče inovativnih projekata i pripremnih radova, su također jako važni. Ja se jako veselim vašim amandmanima i veselim se također suradnji sa izvjestiteljima o Sjednite, sa kolegama iz komisije i time završavam. Hvala. Bardzo dziękujemy, panie pośle. Dziękujemy. Pani poseł Miller, one minute. Zahvaljujem. Gospođa Miller, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Evo, ja bih samo htjela zahvaliti izvjestitelju na ovom njegovom e, radu i pripremnom dokumentu. Dakle, e, ne bih htjela dužiti. Iskreno možemo reći da je ovo vrlo aktualno pitanje posebice zbog Brexita. Često čujem e, pitanja vezana uz ruski embargo. Kolege iz Belgije stalno ukazuju na činjenicu da još uvijek nismo uspjeli nadoknaditi one gubitke zbog ruskog embarga i pitanje je kako ćemo se nositi s time. Što se tiče skupne uredbe, eh, još uvijek su pregovori u tijeku i trebali bismo imati gotov eh, akcijski plan za 2018. vrlo uskoro. Što se tiče Sami sredstava za e, poljoprivredu i za stočarstvo. Mislimo da ovdje trebamo iskoristiti sve što možemo i zahvaljujem na dobrom radu. Dobro, e, nitko se više ne javlja za riječ. E, evo sada ću dati riječ gospodinu iz komisije. Izvolite imati riječ. A ne, ispričavam se. Evo, nisam vidjela vašu karticu s imenom. Ispričavam se. Nismo zapisali vaše ime. Dobro, izvolite. Bueno, yo quería Evo, ja sam samo htjela prokomentirati ovo izvješće. Dakle, dosta toga je pozitivno zato što Prijedlog uključuje amortizaciju e, situacije nakon Brexita, također e, obavezu da nastavimo financirati istraživanje i razvoj i također se dotiče nečega što je iznimno bitno, a to je osigurati za, financiranje za pilot e, projekte i da ne napustimo nikako ruralna područja. Ono što je loše, a to je što je ta težina, znači proračuna Europske unije za poljoprivredu i stočarstvo svake godine sve manja. Svi znamo da postoje određeni postotak e, koji će se vjerojatno smanjivati, a neke kolege su smatrale da da je proračun još uvijek previsok, bez obzira na sve rezove. Moramo naglasiti da je ZPP jedina panevropska politika i da financiranje te politike na dobar način e, nadoknađuje financiranje država članica. Dakle, kada govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, mi ne možemo provoditi odrede te politike ako se ne brinemo i za neovisnost o opskrbi hranom za cijele Europe. Mi moramo zaštititi naše proizvode, naše proizvođačice i proizvođače pred prijetnjama zbog budućih i trenutnih aktualnih e, sporazuma o slobodnoj e, trgovini koji će još više jačati multinacionalna poduzeća. E, u našem političkom klubu smatramo da je jako bitno raditi na tom procesu izmjena ZPP-a i da moramo u potpunosti promijeniti poljoprivredno-stočarski e, projekt e, i model rada Europske unije. Moramo uzeti u obzir i e, ekološki okvir, zaštitu okoliša, pojačati tu kulturu davanja subvencija te zaštite prava seljaka i radnika. Kada govorimo o cijeni samih proizvoda, znači prehrambenih proizvoda i također o nužnosti da osiguramo ekološku poljoprivredu koja će sve više početi mijenjati konvencionalnu i tradicionalnu poljoprivredu, a to može doprinijeti i u sektoru zdravlja. Zahvaljujem svima. Zahvaljujem. Gospođa Martinez. Martinez. A sada dajem e, riječ e, gospodinu Hojzeru. Izvolite Hvala predsjedatelju. Vrlo kratko. Vrlo kratko ću se osvrnuti na neka od pitanja. Prije svega Brexit, da, apsolutno smo svjesni toga, ali neće biti nikakvih proračunskih implikacija za 2018. godinu, a 2019. će biti neka druga priča. Htio bih samo smjeriti vašu e, pozornost na namjenska sredstva i namjenske prihode. Kao što vidite, puno smo ih smanjili u odnosu na prethodne godine, a, to e, je zbog toga što čekamo da se neki postupci vrate u normalu i e, prihodi koji očekujemo bit će puno manji. Imamo pozitivne vijesti vezane za izravna plaćanja. Mi sada ulazimo u punu brzinu izvršavanje u državama članicama je na vrlo visokoj razini i to je doista pozitivan, pozitivan smjer i pozitivna promjena u ovom dijelu. Vezano za tržišne mjere, kao što vidite nismo predvidjeli sredstva za uzgajivače stoke trenutačno. Dakle, postoji 79 milijuna za voće i povrće, toliko smo predvidjeli, ali komisija će ostati oprezna i dogodili se bilo što u sektoru uzgoja stoka, bit ćemo pripravni za reakciju. E, sada ostajemo unutar onih maksimalnih iznosa koje je odredio višegodišnji financijski okvir. Jedinu proračunsku disciplinu većinu zahtjevamo kod onih kriznih situacija. Što se tiče ruralnog razvoja, ovdje imamo također dobre vijesti. Opet, opet smo u punoj brzini, imamo malo povećanje u odobrenim sredstvima za plaćanje i mislim da sve što se tiče ruralnog razvoja ide jako dobro. Također želim zahvaliti na vašim prijedlozima za pilot projekte. Vjerujem da je komisija poslala naš službeni odgovor i da sada sve kreće u fazu pregovora s vama i znate, a to želim ponoviti, vi ćete dobiti izmjeneno, izmjeneno pismo na jesen koje će uzeti u obzir posljednje brojke u izvršenju izravnih plaćanja. Vi znate da je to moguće dobiti, da je te brojke moguće dobiti tek krajem listopada, a onda će oni biti, ući će u postupak mirenja. I na kraju želim samo reći da vam zahvaljujem na izvješću. E, izvijestiti je unio neke izmjene u odnosu na ono što je e, komisija e, predložila, a i sami znate da je i vijeće predvidjelo neke rezove. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala predsjedniče. Vrlo kratko. Samo za pitanje projekta, e, pilot projekta. Svi su e, pilot projekti jako važni i svi su prioritetni, ali ako postoje neki koji nam je važniji od drugih, e, to je onaj koji se bavi pitanjem uništavanja vinograda. I Jako je važno da na europskoj razini da, da se na europskoj razini povede i provede istraga e, jer je to nešto što se odnosi na sve europske vinograde, e, nešto što možemo, e, što nas podsjeća na, filokse, na filokseru početkom, početkom ovog stoljeća. Do te mjere je taj problem vinograda postao izražen u ovom momentu. da pana posla... Zahvaljujem. A sada ima riječ izvjestitelj, izvolite. Thank you very much. 14 e, Dakle, 14.7. je rok za podnošenje e, amandmana i također ćete dobiti i obrazloženje o kojem ste e, ranije govorili i poslat ćemo vam i zaključke koordinatora. Puno hvala i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je pitanje e, Znači, delegirane uredbe o izmjeni uredbe 697 iz 2009. Imamo predstavnika komisije s nama. Dobar dan e, Želim dobrodošlicu gospodinu Joao Onofreu koji je voditelj ureda C2 za vina, jaka alkoholna pića, proizvode iz hortikulture i specijalizirane usjeve. 19.5. je Europska komisija predstavila dva e, delegirana akta vezana uz izmjene uredbe 607 iz 2009. godine po pitanju sorti vinove loze i njihovih sinonima koje se mogu pojaviti na e, oznakama i naljepnicama na e, na vinima. Dakle, prigovo, rok za Prigovor je bio 19.7.2017. godine. E, riječ je o zahtjevu za produženjem roka koji je zatražio zastupnik Franc Bogović i o tome se, tako smo izglasali u jutro. Dakle, riječ je o izmjeni uredbi 607 iz 2009. godine kako bi se omogućilo hrvatskim proizvođačima vina da na njihovim oznakama, na njihovim naljepnicama koje se stavljaju na vina e, bude e, također oznaka teran, ali uz zaštićenu oznaku izvornosti Hrvatska Istra. Dakle, to je jedna od e, sorti vinove loze od koje se radi vino, budući da je teran već pokriven kao ime u okviru zaštićene oznake izvornosti Republike Slovenije. Molim vas da nam sada vi sve to razjasnite. Gospodine voditelju ureda C2 Joao e, Onofre, objasnite nam o čemu je točno riječ. Mislim da će to biti najbolji način da točno vidimo o čemu se radi i onda ćemo e, pokušati vidjeti kako mi možemo doprinijeti. Zahvaljujem, izvolite. Hvala vam lijepa. Nadam se da mogu dati dodatna pojašnjenja i vama i svima u ovoj dvorani. E, kao prvo, drago mi je što mogu iznijeti e, gledišta komisije što se tiče ovog delegiranog akta po prvi puta u Europskom parlamentu. Ovo je prijedlog na kojem se nekoliko puta razgovaralo na posebnom odboru za poljoprivredu na razini vijeća, ali ne na razini Europskog parlamenta. Kao prvo, protivno pogrešnom tumačenju nekih dionika, ovo nije delegirani akt u odnosu na dvije države članice Europske unije. Ovaj delegirani akt odnosi se na iznimku na opće odredbe o označavanju vina i usvajanje iznimke u odnosu na ova pravila opća pravila o označavanju vina ne dopuštaju korištenje naziva sorte ukoliko sadrži zaštićenu oznaku izvornosti. Međutim, odredbe o zajedničkom tržištu omogućuju komisiji da usvaja delegirane akte o iznimkama na opće pravilo ukoliko su ispunjena dva uvjeta. Prvo, dokaz postojanja naziva sorte eh, koji sadrži zaštićenu oznaku izvornosti. Osim toga, drugo, E, dokaz o postojanju prethodne prakse u korištenju ovog naziva sorte. Ova dva preduvjeta u potpunosti su ispunjena u ovom slučaju. U ovom trenutku postoji 53 iznimke u e, zakonodavstvu na području vina u Europskoj uniji. Od toga profitiraju svi proizvođači u svim državama članicama i u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Njemačkoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, čak i u Nizozemskoj. Nema nikakvog e, razloga da ovaj slučaj tretiramo drugačije o drugim slučajevima e, gdje postoji E, zaštite u jednoj državi članici, a sorta pod istim nazivom se koristi i u drugoj državi članici. Ova situacija gdje postoji navodni rizik dovođenja potrošača u zapludu nije ništa drugačija od one situacije gdje postoje druge iznimke. I upravo zato, e, kako bismo osigurali jednak tretman, moramo udovoljiti hrvatskom zahtjevu. Želio bih istaknuti da se ovim e, delegiranim aktom ne utječe e, na slovenske proizvođače koji koriste naziv teran. Oni imaju isključivo e, pravo na zaštićenu oznaku izvornosti. Oni imaju isključivo pravo korištenja oznake izvornosti, a komisija smatra da ovim delegiranim aktom osiguravamo bolju zaštitu zaštićene oznake izvornosti teran, budući da imamo postupak koji se odnosi na veličinu slova i tako dalje. E, to se primjenjuje u ovom slučaju i postoje obveze i za slovenska i hrvatska tijela kako bi reagirali ukoliko dođe do kršenja ovih odredbi o označavanju i izgledu etiketa. Zahvaljujem. Sada e, da vidimo tko se zastupnika želi javiti za riječ. Dobro, daćemo jednu minutu, jednu i pol maksimalno. Započet ćemo s gospođom Petir, izvolite predstavniku komisije na njegovom uvodnom dijelu i želim naglasiti da se protiv bilo kakvom produženju roka kojim bi se dodatno odgodilo stupanje na snagu ovog delegiranog akta jer smatram da je komisija donijela jedinu moguću odluku utemeljenu na pravu unije te na praksi sličnih odluka koje je do sada već donosila. Postoji i niz primjera izuzeća na razini Europske unije u kojima je dozvoljeno korištenje naziva sorte u slučajevima njihove zaštite. Na aktualnoj listi koja je dostupna u ovom trenutku navedene su 53 iznimke. Iznimka za teran bit će samo jedna od takvih iznimki. Tim više sama Slovenija na tom popisu koristi takva izuzeća za sorte koje se pojavljuju u Italiji, u Francuskoj, u Španjolskoj, u Portugalu, u Njemačkoj. Stoga neprihvatljivim ocjenjujem stav Slovenije koja Hrvatskoj ne želi omogućiti ono što je već tražila za sebe i što je njoj omogućeno. Odgađanje ovog pitanja traje već četiri godine tijekom kojih su hrvatski proizvođači stavljeni u nepovoljan položaj i nanosi im se neprimjerena ekonomska šteta. Svi dosadašnji argumenti slovenske strane nisu niti malo relevantni za stupanje na snagu delegiranog akta. Hrvatska je zadovoljila pravnu formu te sukladno propisima Europske unije zatražila izuzeće u pogledu korištenja naziva sorte stoga ne postoje razlozi za odgodu stupanja na snagu akta kojim se omogućava označavanje naziva sorte vinove loze teran na vinima sa oznakom izvornosti Hrvatska Istra. Hvala lijepo. Pan Zahvaljujem. I sad riječ gospodinu Bogoviću. E, Kao prvo prosvjedujem zato što ne mogu govoriti na svom materinjem jeziku. Tražio sam to, ali to je odbijeno. Drugo, imam manje od e, treba mi više od minute kako bih e, iznio svoju argumentaciju. Kao prvo, teran je naziv zaštićene oznake izvornosti. Riječ je o Eh, vinu koje se tradicionalno proizvodi u regiji Kras, koje je specifično područje i to vino je po prvi puta zaštićeno 1917. Eh, u bivšoj Jugoslaviji, eh, potom u Sloveniji, a u skladu sa zakonodavstvom Europske unije teran je registriran kao zaštićena oznaka izvornosti od 17. veljače 2006. E, svaka država članica ili treća zemlja koja želi e, na e, području Europske unije koristiti naziv određene sorte koja sadrži zaštićenu oznaku izvornosti mora podnijeti zahtjev za iznimkom u skladu sa zakonodavstvom Europske unije. Dakle, postoji mogućnost podnošenja takvog zahtjeva. E, ili kod podnošenja zahtjeva za zaštićenom oznakom izvornosti ili u sklopu pristupanja Europskoj uniji ili u slučaju sklapanja sporazuma sa trećom zemljom za slučaj da već postoji zaštićena oznaka izvornosti na području Europske unije. Prije pristupanja Europskoj uniji Hrvatska nije podnijela zahtjev da se sorta teran doda na popis iznimaka kao što je to učinila u slučaju nekih drugih sorti vina. E, međutim, onda se dogodilo nešto doista neobično, kao što možemo pročitati u delegiranom aktu. Europska komisija e, napravila je e, potez bez presedana i obećala Hrvatskoj da će se baviti ovim pitanjem nakon pristupanja Europskoj uniji. E, Slovenija nije pristala odustati od e, svojih prava i komisija je predložila usvajanje delegiranog akta. To znači da je komisija učinila nešto čime se upliče u e, postupak osiguranja zaštićene oznake izvornosti i time zapravo legalizira nezakonitu praksu označavanja proizvoda čime se krše odredbe i propisi Europske unije. E, poštovane kolegice i kolege, otvaramo Pandorinu kutiju u području registracije zaštićenih oznaka izvornosti, a to je jedan od kamena temeljaca zajedničke poljoprivredne politike. Sutra primjerice, dragi mađarski prijatelji, možda će se pojaviti delegirani akt sa iznimkom e, u odnosu e, na Tokaj. A možda će jednoga dana E, netko doći s idejom da talijansko vino, zaštićeno e, vino Barolo iz e, regije Piemont, više ne može biti korišteno samo u Italiji, nego netko poželi koristiti tu oznaku na svojim bocama vina. Očito je tako nešto moguće. Ja sam e, uvjeren e, da će ova delegirana uredba biti značajan presedan e, za sve buduće procedure što se tiče uvođenja iznimki kod označavanja vina. I upravo iz tog razloga u ime proizvođača slovenskog vina Teran molim da glasate za produljenje roka za ulaganje prigovora na ovaj delegirani akt. Zahvaljujem na ovim pojašnjenjima. Dakle, e, želim reći, e, odnosno ponoviti jednu stvar koju sam ranije rekao. Ako se želite javiti za riječ, e, morate imati na raspolaganju ono vrijeme koje smo dogovorili. Nemojte, molim vas, duže od toga. Gospodin Picula. Poštovane kolegice i kolege, kao što znate, upravo smo čuli od predstavnika Europske komisije, e, ovim delegiranim aktom e, hrvatski proizvođači moći će koristiti naziv Teran e, Hrvatska Istra. Hrvatski zahtjev za korištenjem oznake Terana je prihvaćen. E, rješenje ovog pitanja odgađalo se četiri godine. Tijekom tog razdoblja hrvatski proizvođači bili su u nepovoljnijem položaju i pretrpjeli su neopravdanu gospodarsku štetu. Hrvatska je ispunila zakonske uvjete i prihvatila e, uvjete i odredbe korištenja u skladu s pravilima Europske unije, a to je povezano sa odredbama Europske e, komisije E, što se tiče odredbi kod pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Nema nikakvog razloga za odgađanje ovog akta kojim se omogućuje označavanje e, vina e, Hrvatska Istra i oznake Teran. Riječ je o pravnom rješenju koje nije prijetnja nikome. Pogrešna praksa bi e, imala za cilj narušavanje tržišnog natjecanja i zato ja podnosim zahtjev da se odbije e, zahtjev za produljenjem roka za ulaganje prigovora. Gospodin Jevković. Istina je da se 800 godina proizvodi teran u Istri. Istina je da se za crveno vino, za naše ljude u Istri teran je sinonim za crveno vino. 800 godina proizvodnje jednog vina koje poslije u dokumentima Venecijanske republike ili austro monarhije dovoljan su dokaz da je naša tradicija proizvodnje terana stoljetna. Mi ne želimo nikome ništa uzeti. Mi samo želimo zaštititi svoje. I ako ste za bioraznolikost, ako se za poštivanje tradicija ako ste za poštivanje lokalnih identiteta regionalnih identiteta u našim poljoprivrednim proizvodima u europi i ako ste za poštivanje svega onoga što su naše vrijednosti na našem kontinentu glasate protiv ako ste za sve to onda glasajte protiv produljenja roka jer taj rok od dva nova mjeseca neće donijeti nikakvo rješenje pet šest godina pokušavamo sa slovenskim prijateljima naći zajedničko rješenje. ja sam predlagao prekogranično rješenje korištenja imena teran jer se teran proizvodi i u italiji ne proizvodi se samo u hrvatskoj i u sloveniji nego i u italiji. međutim nije bilo prihvaćeno nijedno od naših prijedloga. zato u tom kontekstu mislim da je vrijeme iscurilo da je korisno da podržimo ovaj prijedlog komisije odnosno da ne podržimo produljenje roka jer će nam samo stvarati nove poteškoće nepotrebne jer rješenje naći nećemo. pozivam vas da glasate protiv ovog prijedloga. izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. U ime kluba e, želio bih e, reći da smo zaključili da svatko treba glasovati po vlastitoj savjesti. Ovdje ne možemo ništa propisivati. Svatko mora donijeti odluku sam za sebe. Ovo je po prvi puta od kako sam koordinator da e, smo se odlučili za ovakav postupak. E, moram reći da je među Njemcima bilo nekih koji su rekli da ne treba glasovati za produljenje. E, Njemačka profitira od ove iznimke. Mi također e, koristimo mogućnost iznimke. Mi smo jedna od ove 52 iznimke i ne bismo željeli da se ovo pravilo sa iznimkama ukine ili dovede u pitanje. Dobro, želi li se tko javiti za riječ? Dobro, potpredsjednica McGuinness, izvolite. Predsjedniče, samo želim reći da je nemoguće donijeti odluku ako nemamo uzorke vina eh, za kolege, uzorke koje bi kolege mogli iskušati. Pani prezident, ja už vijem... Gospođo potpredsjednice, e, sad mi je jasno zašto ste osvojili toliko glasova da postanete podpredsjednica. Tek mi je sad jasno. Takže, takže, ale pomis, pomis je świetny. Dobro, shvatio sam poruku. Vaša ideja smatram da je izvrsna. Ja bih definitivno bio za to. Dobro, dame i gospodo, Sada prelazimo na elektroničko glasovanje. glasovat ćemo elektroničkim putem. A riječ je o e, zahtjevu da se produži taj rok po pitanju izmjene uredbe 697 iz 9. To bi značilo da bi parlament dobio malo više vremena do 19.8. točnije da odluči o tom pitanju. glasovat ćemo o zahtjevu produženja roka. Ako ćemo e, se složiti e, i prihvatiti taj zahtjev, onda će parlament imati vremena za upućivanje prigovora na delegiranu uredbu do 19.5.2017. Molim vas da glasujete. Otvaram glasovanje. Imate li svoje kartice? Možemo zamekam Možemo zaključiti glasovanje. O, ispričavam se, evo, pričekat ćemo gospođu Sendru. Proszę mi wybaczyć. Dobro, ispričavam se. Rok je 19.9. Zatvaramo glasovanje. Evo sad možemo. 5 za, 26. 5 za, 26 protiv. Dobro, znači rok se ne produžuje. Tak jest wynik. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Dobro, e, zahvaljujem svima. Imamo još samo jednu točku dnevnog reda, a to su zaključci sastanka koordinatora danas prije ručka. Evo ga, elektronički putem smo vam poslali zaključke e, E, koordinatora. Ako nitko ne želi ništa komentirati, ako nemate prigovora, onda to možemo smatrati usvojenim. Dobro, možemo reći da smo završili. Evo, sastanak je gotov. To je naš posljednji sastanak prije godišnjeg e, odmora i zato vam želim e, da se odmorite na godišnjem jer nas nakon toga očekuje iznimno intenzivno razdoblje povratite snagu i vratite se, se puno energije na jesen zato što ćemo jako puno trebati nastaviti, e, trebati raditi u nastavku sezone. Želim vam svima ugodnu ugodnu sezonu, a posebice želim odmor našim prevoditeljima. E, zahvaljujem prevoditeljima još jednom. E, veliko hvala svima i zatvaramo ovu sjednicu.